Care kolege i e cari kolegi, buongiorno. Eh, Drage kolege, dobar dan svima. E, želim eh, dobrodošlicu predsjedniku vijeća, predsjednici komisije koji će biti s nama ovdje na plenarno nakon što se zaključilo eh, sastanak Europskog vijeća na samitu od 17. do 20. E, srpnja. E, dakle, mi e, stoga u skladu sa statutom pozivamo izvanrednu sjednicu koja će se održati od 9.30 do 17.30 kako bi parlament izrazio svoje stajalište u odnosu na plan za oporavak i višegodišnji financijski plan 2021. do 2027. Dakle, sada ćemo nastaviti s radom, s ovom plenarnom sednicom. Zadnji put smo zasjedali 10. srpnja, dobili ste program e, za raspravu e, kao i informacije u odnosu na glasovanje. Imate li nešto za dodati? Ne. Dakle, usvajamo e, dnevni red i on će biti na internetskom mjestu plenarne sjednice. Dakle, upravo smo usvojili dnevni red i dobili ste tekst e, usvojenog dnevnog reda. Imate li što za dodati? Ne, dakle dnevni red je usvojen prethodne plenarne. Dakle, nadležne vlasti Njemačke su e, e, nam saopćile da je gospodin Ripau za mijenio gospodina e, Rupnera e, i to početkom od datuma 16. srpnja 2020. E, Nakon presude Europskog suda i odluke suda Suplerma od 9. siječnja 2020. godine parlament E, pri, je primio na znanje e, izbor gospodina Feranda koji će zamijeniti gospodina Ksivijesa. Njegovo mjesto je e, prazno od 3. siječnja 2020. Dakle, sada želim dobrodošlicu ovim kolegama i oni će zasjediti u našoj instituciji E, s punim pravima. Zeleni su e, me obavijestili o e, imenovanju u parlamentarnoj komisiji i to stupa na, stanju, na snagu od sada. Naš kolega Ripa biti će u odboru za istraživanje i energiju. I e, sada ćemo krenuti e, sa dnevnim redom, dakle kao prvo izjava e, vijeća i komisije. Međutim, naš kolega Weber je zatražio riječ, izvolite. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, prije no što nastavimo s našom raspravom, imam jedno vrlo važno pitanje koje želim E, spomenuti na plenarnoj, a to je situacija na sredozemlju. Vidjeli smo neke e, vojne E, akcije sa strane e, Turske. Također smo vidjeli što se događa s e, Sofijom. To je stvarno jedan šovinistički potez i drugim riječi koji, koji mijenja situaciju. Dakle, vidimo da se stvari događaju na, sa strane Turske i to nije samo pitanje koje se tiče E, Grčke i Cipra, već cijele Europe i smatram da predsjednik e, vijeća, predsjednica komisije mora vrlo jasno dati do znanja da smo na strani naših građana e, na Cipru. Dakle, vrijeme je da reagiramo i ako ćemo imati sankcije, ako ćemo proglasiti sankcije protiv Turske, trenutak za to je upravo sada. Hvala. Pozivam e, kolege da stavite maske. To je predviđeno našim e, pravilima. Dakle, sada ćemo e, dati riječ gospodinu Mišelu. Izvolite. Gospodine predsjedniče, e, dragi zastupnici, dame i gospode, četiri noći i četiri dana. E, radilo se tu o vrlo složenim pregovorima u odnosu na vrlo složena pitanja. Dogovorili smo se oko paketa i europskog proračuna i e, sada u ovom trenutku sam uvjeren da je ovo e, veliki korak e, u europskoj povijesti. Mi smo e, brzo reagirali, situacija je bila žurna. U manje od dva mjeseca uspjeli smo sklopiti dil koji je više od 1,8 milijuna eura mi smo odgovorili e, s više sredstava nego e, SAD ili e, Kina. Ovo je stvarno nešto bez presedana. Prvi put u europskoj e, povijesti smo odlučili da ćemo uzeti zajam kako bismo e, financirali e, naš proračun. I prvi put smo isto tako naš proračun posvetili našim ambicijama vezanim za klimu i klimatske promjene, a isto tako će biti povezane za vladavinu prava i to je prvi put da se to događa u povijesti. Drage kolege, danas sam s vama e, sa ovim dogovorom e, e, koje su 27 čelnika su jednoglasno podržali ovaj dil. Radi se o vrlo snažnom dilu koji je vrlo ambiciozan i za Europu i za Evropljane. On je vrlo uravnotežen. Zašto? Zato što će potaknuti konvergenciju, otpornost i e, transformaciju. Što se tiče fanda za oporavak, kao prvo, e, Next Generation EU je jedna od e, mjera kojima ćemo pokrenuti oporavak u odnosu na COVID-19. 750 milijarda eura, 350 u e, e, bespovratnim zajmovima, ostatak u zajmovima i e, to ćemo usmjeriti prema sektorima koji će se boriti protiv klimatskih promjena i e, drugim vrlo važnim sektorima. Što se tiče proračuna, odlučili smo da ćemo predla, predložiti 1074 milijuna eura. E, time ćemo e, pokušati smanjiti razlike na europskom planu, osnažiti konvergenciju i promjene. E, pitanje višegodišnjeg financijskog okvira e, je pokazala pitanje, dakle, Došlo je do smanjenja u odnosu na prijedlog e, komisije. Međutim, pogledajmo otkud smo krenuli. Dakle, krenuli smo od onoga koliko se troši sada. Dakle, ako usporedimo E, višegodišnji financijski okvir e, sa e, situacijom danas, onda vidimo da je situacija puno bolja, da se radi o puno više sredstava i za digitalnu Europu i za obzor Europu, za mnoge politike i tako da predlažemo jednu posebnu rezervu koja će biti vezana za Brexit. Jer treba u svakom slučaju dati potporu e, svim zemljama koje će biti pogođene gospodarskim učinkom Brexita. A sada je jedna tema o kojoj e, smo jako puno govorili, to je pitanje e, rebate. Dakle, jasno je da su one povećane za četiri zemlje i to je dio zapravo E, cijelog dila izuzetno je e, e, važno da mobiliziramo fondove za recovery fund i taj fond za oporavati i uspjeli smo to učiniti. A sada vlastita sredstva, o tome se jako puno govorilo i formalno i neformalno upravo na ovom mjestu, to je jedno vrlo važno pitanje. Vrlo važno pitanje zbog toga što ovo može biti prekretnica u odnosu na način na koji Europa gleda na svoju budućnost. Mislim da smo ispunili naš cilj i otišli smo puno dalje nego što smo uopće e, mogli zamisliti prije nekoliko tjedana. I naročito želim naglasiti da smo e, dodali nešto e, dodatno u odnosu na prijedlog komisije, a to je da ćemo u odnosu na sljedeći višegodišnji financijski okvir pokrenuti i iz plaćanje tih zajmova. E, I to na neki način nas e, uključuje i nas, i nas u parlamentu, vas ovdje u parlamentu kao i e, šefove vlada i to u odnosu na sva pitanja, na financijska pitanja, na pitanja vezana za klimu i o tome ćemo imati pravu e, raspravu, pravu debatu na političkoj razini, e, na razini nacionalnih parlamenta, na europskoj razini jer ovdje se radi o vrlo važnim pitanjima za Europu e, najvažnijim pitanjima za Europu danas. Uloga Europskog parlamenta je od ključne važnosti i sigurno ćemo o svim ovim pitanjima ovdje raspravljati jer to je uloga parlamenta u e, sklopu zakonodavnog e, rada i e, ovaj fond RRF Recovery and Resilience za oporavak i otpornost koje imamo u stavku 11 naših zaključaka gdje govorimo o zajedničkom nadzoru svih korištenja svih sredstava. I konačno, nešto do čega mi je doista stalo, već pet godina e, sam e, u e, vijeću bio sam kao premijer Belgije, a sada kao predsjednik vijeća. Ovaj tjedan smo dugo raspravljali. 20, svi šefovi država i vlada su razgovarali o vladavini prava i o našim temeljnim vrijednostima i e, to je samo jedna etapa za sada. Ona je važna i ona je vrlo korisna i e, e, mi smo sada u pisali uvjetovanost vladavine prava upravljanja i financijska pitanja. Svatko će tu imati svoju ulogu. Komisija će imati svoju ulogu, Europski parlament naravno, ali i vijeće i e, u odnosu na e, odgovornost vijeća da e, se debata vodi na političkom planu. I ja ću se svakako vraćati na tu temu i to redovito radi se o jednoj vitalnoj, fundamentalnoj, temeljnoj temi za europske vrijednosti koju treba staviti u srce demokratske debate. Prije nekoliko dana imali smo više od 600 tisuća e, e, osoba koje su e, umrle od kovida posljedica covid 19 To je nešto što je bilo nezamislivo prije nekoliko mjeseci. Zbog toga je došlo do ograničenja osobnih sloboda i cijeli sustav zdravstva e, je pogođen. E, svijet koji je pred nama e, u budućnosti biti će različit. Mora biti, biti će sigurno različit od onog kojeg smo imali, ali će biti human, duboko human. Dil koji imamo se odnosi na financijska pitanja. Međutim, nisu samo financijska pitanja ona koja su važna, jer ovdje se radi o e, samom smislu europskog projekta. I ovdje e, govorimo o jednom pravom povijesnom trenutka i biti ću evo skoro pa romantičan, jer e, imamo jednu solid, solidnu odluku, odlučili smo se za jedan veliki zajam, uključit ćemo vlastita sredstva kako bismo se obnovili ili obnovili u odnosu na 30 sljedećih godina koje su pred nama. I e, tu smo potvrdili evropsku, e, evropsku ujedinjenost. To je jedan signal koji smo postrali evropljanjima, e, jedan signal da smo zajedno, da je Europa još uvijek ovdje, da smo solidni, da smo snažni i da smo još na nogama. taj signal šaljemo i cijelom svijetu. Hvala. A sada e, predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Šesto tisuća žrtava e, tog strašnog smrtonosnog virusa. 600 tisuća života koji su prekinuti naglo, 600 tisuća e, priča koje su samo na pola ispričane, 600 tisuća obitelji koje su ostale nepotpune. Tih 600 tisuća će uvijek e, biti prisutni u našim sjećanjima i u našim srcima i znamo da nažalost sve to još nije gotovo. I iza e, te e, tužne povorke vidimo učinak, strašan učinak na našu ekonomiju. Građani, radnici, poduzeća, svi pate i svi se bore. Ova pandemija nas je pogodila na početku godine i e, podsjetimo se tog dana, e, podsjetimo se tih krivulja rasta bolesnih, rasta ta e, krivulja koja raste sa e, smrtnim slučajevima. E, naše zemlje su bile u situaciji koja je bila jako teška. Čuli smo teške riječi, podjelu između istoka i zapada, juga i sjevera. Situacija je bila tamna, teška i imali smo malo opcija malo rješenja koje smo imali bile su rješenja koje su dolazila od vlada, dakle dolazile su izvan Europe, bez europske metode, bez Europskog parlamenta. I podsjetit ću vas, nismo imali ni dogovor u odnosu na europski proračun i to dvije godine nakon što je komisija dala prijedlog za e, proračun. Upravo zbog toga je Europska komisija dala europski prijedlog, jedan pravi europski prijedlog kako e, bismo izbjegli reflekse i greške iz prošlosti. Jedan europski e, prijedlog za europski e, oporavak. Poštovani zastupnici, svi mi znamo da opasnost još nije prošla, ali sad ipak vidimo da ima nade situacija ide na bolje. Ovaj tjedan smo odbacili percepcije i tabue. A i ovo predstavlja veliku prekretnicu za Europsku uniju. Ujedinjeni smo. 27 zemalja članica su dali svoju potporu komisiji kako bismo prikupili novac na tržištima kapitala, kako bismo se suprotstavili ovoj najvećoj krizi ikada. EU e sljedeće generacije je jedinstven instrument za oporavak vrijedan 750 milijardi eura. 750 milijardi eura da podržimo one koji su najteže pogođeni krizom. 750 milijardi da osnažimo jedinstveno tržište, 750 milijardi eura da investiramo u europski zeleni plan, u digitalizaciju, u modernizaciju jedinstvenog tržišta, u otpornost. Jasno je da, da, da je za postizanje dogovora između 27 zemalja članica o ovako velikom važnom pitanju da to nije jednostavno. To je veliki izazov, to zahtjeva političku volju, hrabrost i mora se i nešto dati da bi se nešto dobilo. Jasno je bilo od početka da e, ovo neće biti lako, ali to je tako. Za vrijedne stvari se moramo boriti. I ja ti zahvaljujem, Šarle, Michel, na izvrsnoj suradnji i na tvojoj predanosti. I gledajte što smo sve postigli zahvaljujući našoj predanosti ne tako davno su neki e, rekli ne bespovratnim sredstvima. Ali tako nije ispalo. Instrument EU sljedeće generacije se sastoji 390 milijuna u obliku bespovratnih sredstava i 360 milijardi eura e, u obliku zajmova. Da, pa to je manje nego što je komisija predložila. Ali uzmemo li u obzir e, polaznu točku, je ovo fantastičan uspjeh e, kojim ćemo moć postići mnogo toga. Ovo je uvjetovano mm, našim evropskim ciljevima u skladu s preporukama za pojedine zemlje. Radi se o evropskoj investiciji u Evropsku uniju. I zato je ključno da Evropski parlament igra ključnu ulogu. Kao su zakonodavac će parlament e, kontrolirati koncepciju instrumenta i njegovu provedbu. Komisija će osigurati potpunu transparentnost. Mi smo spremni voditi strukturirani dijalog o prioritetima i o rashodima i imat ćemo redovite razmjene o nacionalnim planovima i prije svega o provedbi. I tako ćemo zajedno osigurati da EU sljedeće e, generacije stvarno e, onih kojima treba pomoć. I želimo da ovim instrumentom ubrzamo digitalnu i zelenu tranziciju 20% ovih sredstava će se ulagati u klimatske projekte. I uspijemo li u tome, ja vjerujem da će EU sljedeće generacije postati jedan od najvećih poticaja za investicije i promjene u svijetu. Ulagati u uspostavljanje 5G mreža, e, umjetnu inteligenciju, digitalizaciju, obnovljive izvore energije, održiv e, transport, energetski učinkovite e, kuće i zgrada i nekretnine. Sve. Tako se mi nosimo sa promjenama, izazovima. I također ćemo moći e, podržati strukturne reforme kako bismo osnažili našu otpornost. Imat ćemo fond za pravednu tranziciju kako bismo pomogli sektorima, regijama i ljudima kojima je teže. Kao što znate, e, ja bih voljela da se izdvojilo više sredstava za taj instrument, no ipak ipak smo postigli povećanje od 125% za ovaj instrument koji je sad vrijedan 17,5 milijardi eura. I to će biti jako važno na terenu. Poštovani zastupnici, veliki dobitnik ovog sastanka na vrhu su nova vlastita sredstva. Imamo jednoglasni sporazum o novim vlastitim sredstvima, imamo jasne rokove e, e, i jasne uvjete za vraćanje novca i to je ogroman iskorak, a iskorak sa Europsku uniju e, i to je nešto što su i komisija i Europski parlament već dugo zahtijevali. A sad moramo zasukat rukave, odmah. Komisija će iznijeti paket prijedloga o vlastitim sredstvima, među njima e, digitalni porez i uspostavit ćemo mehanizam za garantičnu prilagodbu emisije ugljika i izmijenit ćemo malo sustav za trgovanje emisijama. Mora se plaćati za emisije u svim važnim sektorima. I ovdje u inozemstvu. I moramo zaustaviti curenje ugljika kako bismo osigurali održivost i konkurentnost. Uvaženi e, zastupnici, osvrnula bih se na još nešto što je ključno za našu Europsku uniju, a to su vrijednosti, naše vrijednosti, E, među tim vrijednostima je i poštivanje vladavine prava. To su temelji Europske unije. Poštivanje tih vrijednosti je obvezno. Te vrijednosti nemaju cijene. Europsko vijeće je jasno reklo da će poštivati vladavinu prava i štititi naše financijske interese. Ja to zaista pozdravljam. i to je jako važno s obzirom na e, količini javnih sredstava o kojoj se radi u okviru instrumenta EU sljedeće generacije. I sad će Europska komisija pažljivo pratiti razvoj situacije. Poglačamo naš prijedlog iz 2008. o vladavini prava. Radit ćemo sa suzakonodavcima kako bismo osigurali da prijedlog iz 2008. da se doradi i, i unaprijedi ukoliko to bude potrebno. Štititi proračun i poštivati vladavinu prava. To ide ruku pod ruku. I moramo učiniti sve što možemo kako bismo zaštitili evropska sredstva intenzivnijom borbom protiv korupcije. To zahtjeva adekvatne kontrolne mehanizme, bazu podataka, kako bismo doznali e, koji su konačni korisnici europskih sredstava. Mi ćemo tjesno surađivati sa Europskim parlamentom kako bismo postigli taj cilj. Poštovani zastupnici, na početku sam rekla da je sporazum u vijeću svjetlo na kraju tunela. ali sa svjetlom dolazi i sjene. Sjena je u ovom slučaju poprimila oblik vrlo mršavog dugoročnog proračuna Europske unije. Donesene su odluke e, o rezovima e, u mnogim programima koji su ključni za budućnost Europe. Mislim na program Obzor Europa ili program za javno zdravlje, mislim na program Invest EU, da e, povećana su sredstva za te programe, ali ne toliko koliko bismo mi to htjeli i željeli. I to, me, to je zabrinjavajuće, zaista je zabrinjavajuće i moramo zapamtiti da je vrijednost evropskih programa e, mnogo, mnogo veća e, nego troškovi povezani s njima. Da, uspjeli smo izbjeć dodatne rezove koje su neke zemlje članice htjele, ali ovaj višegodišnji financijski okvir uopće ne izgleda kako smo mi to htjeli. I znam e, da parlament isto to smatra. And here again, i e, moramo sagledati situaciju, moramo pogledati polaznu točku. Kako je izgledalo na početku? Na početku je bila ogromna rupa, zjapila ogromna rupa od 750 milijardi eura u proračunu zato što je se jedna zemlja članca povukla iz Europske unije. I dobro je što smo uspjeli zakrpati skoro cijelu tu rupu. I to znači da sve zemlje članice moraju uh, uplatiti više u proračun. I kad se tome doda EU sljedeće generacije, imamo uh, tisuća milijardi eura. To je, jak, to je veliki udio ukupno benije BDP-a Europe. Pogledajte uokolo. Ko u svijetu je postigao takvo nešto kao mi? Dame i gospodo, e, sada možemo zajedno postići nešto od, od povijesne važnosti za Europu. Ova kriza je otvorila vrata koja su dugo, dugo bila zatvorena. Žalosno je što je došla kriza, ali ovo je istodobno jedna mogućnost, jedna prilika za Europu. Prije deset godina tijekom financijske krize i eurokrize smo zaštitili i, i Uniju i euro od raspadanja. No, unutarnja cijena je bila ogromna. Naše gospodarstva su divergirala. Mladi ljudi su morali napustiti svoje zemlje u potrazi za, za poslom. E, dugovi, javni dug država članica je rastao. Jazovi su rasli. I danas, međutim, imamo drugačiji pristup. Bolji pristup, ja bih rekla. 750 milijardi eura. Veći dio u obliku bespovratnih sredstava je fantastičan signal solidarnosti i spremnosti na reforme. Ali EU sljedeće generacije znači mnogo više od samo novca. Tijekom proteklih kriza su zemlje članice išle mimo europskih institucija zbog nedostatka povjerenja. Što je znači da se parlament ostavilo po strani, bez mogućnosti utjecaja i kontrole. No, ovaj put je drugačije. Mi se sad zalažemo za i e, predijelili smo se za zajedničko rješenje. I zato što je i zahvaljujući EU sljedeće generacije sve zemlje članice mogu pomoć ljudima u krizi na isti način, ljudima, građanima, poduzećima bez e, da se potpuno potkopaju nacionalni proračuni. I ovo rješenje se temelji na zajedničkoj metodi i zato će to zacijeliti rane i ujediniti nas još više. Odgovornost o sudbinu Europe sad svi zajedno snosimo. Zajedno. To je teret koji ćemo nositi zajedno, odgovorno i ponosno. Živjela Europa! Grazie, presidente von der Leyen. Hvala vama, gospođo predsjednice von der Leyen. E, nastavljamo s klubovima zastupnika. Počinjemo s Europskom pučkom strankom. Gospodine Weber, gospodine predsjedniče Sassoli, gospođo predsjednice von der Leyen, Charles Michel, e, solidarnost se vratila. To je glavna poruka zaključaka vijeća tijekom Proteklih dana smo vidjeli da su neki pokušali pribjeći nacionalizmu i egoizmu, no Europska pučka stranka je zaista zadovoljna da je Europsko vijeće odaslalo jasan signal zajedništva. Toga nema nigdje drugdje na svijetu. 27 zemalja članica su tako snažno, čvrsto odgovorile na e, krizu bolesti COVID-19. Zato bih se zahvalio e, Angli Merkel predsjedniku Charlesu Michelu, predsjednici van der Leyen na ovom fantastičnom pothvatu. Europa podržava duh zajedništva i solidarnosti. E, ja zaista pozdravljam sporazum, svakako. No, nisam baš zadovoljan dogovorom. E, živimo u parlamentarnoj demokraciji, što znači da će se sad rezultat tog sastanka raspravljati ovdje u parlamentu. I jasno je da ono što mi dobijemo na naš stol neće izgledati isto kao nakon naše završene rasprave. Prvi VFO Ursula von der Leyen se osvrnula na to. Prvi prijedlog bfo a je vijeće imalo na svom stolu 2018. Pa nemojte vi nama govoriti o o dugovlačenju. Imali ste mnogo vremena da donesete taj proračun. To što mi sad radimo, to, to, je, to je e, pridržavanje redovnog postupka. I ima mnogo toga e, što nam se ne sviđa i nismo spremni baš pristat na sve dogovoreno. Mislim na VFO. E, VFO ne daje adekvatne odgovore na izazove s kojima smo suočeni u idućem razdoblju od sedam godina. I, i naglasio bi što smo obećali građanima. EPP e, e je obećao čvrstu graničnu obalnu stražu. Nema dovoljno novca sad za to. Rekli smo da ćemo se uhvatiti u koštac sa velikim bolestima kao rak zajedno. No sad su učinjeni ozbiljni rezovi e, u, proračunu za, za zdravlje. U vrijeme korone, nevjerojatno, EPP je obećao da će se ulagati više inovaciju. Kad je vijeće dogovorilo prago 3% za ulaganje u inovaciju, e, postaje jasno da gubimo korak s Kinom što se tiče inovacija i rezovi u programu Obzor Europa, govorimo o, drugim važnim područjima, Afrika, e, susjedstvo, rezovi, rezovi, samo rezovi. O tome ćemo morati porazgovarati. Nadalje bih rekao da Europa nije bankomat za nacionalne proračune i, i na neki način se renacionalizira evropski novac, proračun. 90% ovih 750 milijardi eura u, u fondu EU sljedeće generacije će se isplaćivati ravno u proračune zemalja članica. Do dana današnjeg još niko ne zna za što će se koristiti taj novac. Svi su čelnici se vratili doma sad ovih dana e, s puno novca, s velikom omotnicom novca, no kako će se taj novac e, potrošiti? Pa tu i tamo ja mislim kako bi se podržalo nacionalne miljenike. E, francuski ministar financija rekao da će se ulagati u socijalne projekte, neki će graditi e, autoceste, e, drugi, i drugi će ulagati nešto drugo. I za nekoliko mjeseci ćemo se ovdje okupiti u parlamentu i, i žalit ćemo se što ljudi nisu shvatili koja je zamisao iza svega ovog. Žalit ćemo se na to što ljudi neće prepoznati dodatnu vrijednost Europe. I to je drama e, s kojom ćemo se morati suočiti. Ne budemo li koristili ovaj novac za jasne evropske projekte, kao što su E, naši prethodnici radili sa Airbusom, na primjer. Zato smatramo da je vijeće trebalo uzeti u obzir, trebalo se dogovoriti e, e, mjerama za uspostavu 5G, uvođenje 5G, za uvođenje vodika, gdje zemlje članice koriste svoje omotnice za ulaganje u ta područja. Građani mogu međutim računati na Europski parlament. Mi nismo odustali od ovoga. Mi E, želimo e, odlučivati o tome o čemu će se, za što će se koristiti ovaj novac. Mi ćemo pomno paziti na to. Zamolio bih predsjednicu von der Leyen da iznese pet do sedam europskih industrijskih projekata e, koje zemlje članice mogu financirati putem ovog ili iz ovih sredstava koje su dobile iz fonda. I nadalje, moramo opet porazgovarati o vladavini prava. Jako je dobro što uvjetujemo poštovanje vladavine prava, e, isplatu sredstava poštovanjem vladavine prava. No zabrinjava me kad čujem e, Makrona koji kaže da će se novci isplaćivati samo ako se poštuju vladavina prava, drugi kažu da nema takve uvjetovanosti. Na, znači da moramo učvrstiti i jasno naglasiti ovaj princip da nema novca bez poštivanja europskih vrijednosti i među njima vladavine prava. Sad, nakon sastanka vijeća, e, moramo uporno i predano raditi na, na dobrom rješenju, iskoristimo ove ovo vrijeme koje imamo na raspolaganju da poboljšamo ovaj sporazum smo spremni. Hvala vam gospodine predsjedniče Weber, sada za klub zastupnika socijaldemokrata e, gospođa Garcia Perez, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Enfermera. Dopustite da počnem riječima Orera Lopez, medicinske sestre iz Španjolske, prošlog tjedna na sahrani, državnoj sahrani, ona je ime žrtava rekla, mi smo dali sve od sebe, radili smo kako je bilo moguće i bolje smo sad shvatili zašto smo izabrali ovu profesiju, da se skrbimo ljubima i da spašamo ove žote. Mnogi ljudi koji rade ovaj posao morali su dati svoj život. Mi pokrivamo osobne potrebe pojedinaca i zdravstvene i emotivne. Mi smo oni koji smo sjedili uz ljude koji su umirali sami. Razgovarali smo s njima i posredovali između njih i njihove djece koji su bili kući držali smo za ruku i pri tome se suzdržavali da ne zaplaćemo. Ovo je najgora kriza u našoj generaciji. Evropska unija se mora suočiti s ovim, mora pomoći ovoj generaciji i budućim generacijama. Sporazum koji je postignut u vijeću gospodine Michel i gospođo von der Leyen eh, će biti zapamćen kao povijesni sporazum. Po prvi puta u povijesti EU države članice ulaze u zajednički dug, to je bilo nezamislivo prije nekoliko mjeseci. Moram vas podsjetiti da je ovaj parlament to predložio prvi i mislim da trebamo biti izuzetno ponosni kao institucija. To je odbijeno zbog e, jednoglasnosti po pitanju obveznica. E, inače, neki lideri su pokazali svoje najgore lice u ovoj zajednici. Sada imamo konferenciju o budućnosti Europe. To će biti izvanredna prigoda za sve nas kako bismo izabrali novi način odlučivanja u europskom projektu. Hvala vam. Vidjeli smo da Europska unija može učiti iz grešaka koje je napravila u krizi 2008. godine. Mjere štednje su spasile banke, a zanemarile ljude, a sada vidimo da se usredotočujemo na pojedince, na ljude i moramo se apsolutno usredotočiti u svim našim nastojanjima na postizanje transformacije koja je potrebna za zelenije, pravičnije, digitalnije društvo. Socijalna demokracija neće dopustiti da taj teret padne na one najugroženije. Zato tražimo hodogram sa obvezujućim opredeljenjima koje neće ugušiti nacionalne proračune niti potkopati kupovnu moć porezkih obveznika iskoristimo ovu krizu za pravično oporezivanje. Trebaju nam porezni sustavi u državama članicama koji će riješiti činjenicu da neke multinacionalne kompanije štede milijune i milijune na štetu naših društava. Nemamo vremena za gubljenje ova nas kriza jako pogađa. Moramo ovo provesti što je brže moguće. Što se tiče proračuna, parlament e, će pregovarati na jednakoj osnovi sa vijećem o vfo e, Potpuno smo svjesni činjenice da, da je ovo povijesni trenutak ali nećemo zaboraviti VFO, mi nećemo prihvatiti rezove u programima za budućnost, programima koji su apsolutno potrebni da bismo ojačali našu autonomiju i stratešku poziciju. Radit ćemo na pregovorima, nadam se da će oni početi što je prije moguće kako bismo povećali financiranje programa uključujući obzor 2020, Invest EU, digitalna Europa, pomoć za suradnju i razvoj. Naša sposobnost da se oporavimo ne može ići na uštrb onih koje najviše trebaju našu potporu, koji žive u najgorim uvjetima, gorim uvjetima od nas. Solidarnost unutar Europe, a i, i van Europe. Moramo biti odlučni. Mm, vladavina prava je nešto što trebamo zajedno graditi. To su stvari koje se moraju podržati u Europskoj uniji. Socijaldemokrati će se držati toga. Ni jedan euro neće ići vladi koja ne podržava vladavinu prava i temeljne vrijednosti Europske unije. Drugovi, kada politika više nije korisna građanima, onda društvo prestaje vjerovati u politiku i sada je vrijeme da uzmemo politiku sa velikim slovom P i pretvorimo ju u mjere politike kako bismo e, zaboravili na pojedinačne interese i kretali se ka zajedničkom interesu i to trebamo braniti. Jedan mladi čovjek mi je rekao na društvenim medijima da moramo osigurati da druga Europa bude moguća. Predijelimo se za to, obvežimo se na to. Drugačija Europa je moguća. Hvala. Hvala predsjednici Garcia Perez, sada za klub zastupnika Renew, predsjednik eh, Čološ. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice, svima želim dobar dan i kao prvo želim čestitati eh, Charles Michelu na kompromisu. Jer eh, ste uvijek imali ovaj odnos povjerenja do kojeg vam je stalo kojeg vam je stalo od početka zajedno sa parlamentom. Dakle, e, sada e, pokrećemo jedan e, zajednički zajam koji ćemo morati zajednički otplatiti kako bismo odgovorili na najveću krizu koju smo do sada imali u Europi. Moja, moj klub Renju se bori za to od početka još od travnja i drago nam je da je do dila došla. Međutim, ova povijesna e, e, dimenzija dogovora e, do kojeg je došlo na samitu ne treba nas odvratiti od naših ambicija, vlastitih ambicija za Europu i za eura. Vijeće želi financirati više nacionalnih programa na uštrb programa Europske unije. Međutim, mi još uvijek moramo imati pravu europsku strategiju investicija. I upravo e, je, se radi o europskom dugu koji ćemo morati zajednički isplatiti i to e, neće financirati prave europske programe koji su naš prioritet. Nacionalni programi moraju integrirati u svoj program europsku dimenziju, a onda e, e, će ovaj parlament pratiti da se ti programi doista poštuju. Zato nam treba jedan EVFO koji će imati dovoljno e, sredstava. Dakle, digitalizacija, istraživanje, mladost, zelena tranzicija, ne možemo e, ništa od ovoga e, e, žrtvovati. Treba nam isto tako vrlo jasna pozicija u odnosu na vlastita sredstva. Ne možemo upozajmiti toliko svote ako ne znamo na koji način ćemo novac vratiti. Dakle, trebamo svakako Uh, usvojiti vlastita sredstva prije nego što počnemo vraćati dug. Moj klub uh, će se složiti samo ako u uh, paketu imamo jamstva u odnosu na jasnu vezu između E, vladavine prava i europskih sredstava. I ne želimo nekakve prazne izjave i prazne riječi. Želimo jasnu, konkretnu e, vezu. Treba nam mehanizam za to. Pravila moraju biti jasna i ne želimo, nismo, ne želimo e, djelovati protiv konkretnih zemalja Mađarske ili Poljske. Ne, jednostavno želimo mehanizam e, koji će e, spriječiti financiranje vlada koje e, ne poštuju naše temeljne vrijednosti. Europski projekt nije zapravo zbroj nacionalnih interesa. Mi smo ovdje zajedno. Imamo zajedničku nadu, imamo isto tako i e, zajedničke gubitke ili poraze. E, Europa e, svakako mora upravljati evropljanjima i tako što će imati taj jedan jedini cilj, jedinstveni cilj, a to je da i dalje živi ova magija Europe predsjednik Nikola B. ide jedan e, povijesni e, dan e, za Europu, to je rekao predsjednik Macron. Međutim, to su velike riječi, a iza njih su veliki gubici. Evo, čuli smo sve klubove danas koji o tome govore, međutim, naša skupština je u manje od 48 minuta pozdravila e, ovaj e, dogovor i naš parlament je ovdje postao ništa drugo nego jedan figurant. E, zakonodavni okvir treba ispoštovati kako bi bio vjerodostojan i zbog toga nam treba jedan minimum vremena i to nas brine danas jer upravo zato što europske institucije nisu bile tu tijekom same sanitarne krize E, ta kriza je trebala e, pomoći Europi da se ponovo izgradi kraj birokracije, industrijska e, nezavisnosti. Međutim, mi nismo e, uspjeli e, u tome, uspjeli u tome i Europa zapravo nije ništa naučila od svojih grešaka. Dakle, Europa nije bila prisutna, nije bila prisutna tako da je predvidjela da će doći do krize, ali onda nije ni bila solidarna. I e, sada govorimo triumfalno o tom e, planu za oporavak, ali zapravo e, samo malo zemalja će doista imati koristi od toga. Predugo je to trajalo. Da, gospođo Merkel, gospodine Macron, još uvijek postoje nejednakosti. Ovdje smo sa 150 milijarda, milijardi prešli na 80 milijardi i e, Evrop, i tu smo isto tako smanjili e, proračun e, paksa Europske zajedničke poljoprivredne politike ili nekih drugih važnih politika. Međutim, pitanje koje se postavlja to je što će naš narod s ovim dobiti? mogla je svaka zemlja posebno za sebe odlučiti o ovoj potpori i sama izabrati e, na što će potrošiti novac. I danas e, kako bismo progutali ovu pilulu nam, kaže, nam kažete da će zapravo komisija e, uzeti ovaj zajam, ali da će se on isplatiti ovim navodnim vlastitim sredstvima. ćemo porez, porez na ugljik, porez na plastiku, porez na sve živo, a ne znamo uopće odakle dolazi novac. I e, imamo devet zemalja e, koje će u Europskoj uniji ponovno e, morati podnijeti ovaj novi dug Francuska će zbog toga povećati e, svoj udio u proračunu za relativno manje sredstava. Dakle, e, gospodin Macron ovdje djeluje protiv svoje vlastite države i e, ova sanitarna kriza ne može biti zapravo razlog da Europska unija djeluje protiv interesa svojih, svog naroda. Il s'appelle Mark Rutte, libéral, néerlandais Zove se Mark Rute. To je jedan liberal nizozemac. Imamo također i skandinavce koji su tu. Njih zovemo frugalci. Ja bih rekao da su oni zapravo škrti. Za njih je Evropska unija samo znači to da njihova zemlja previše plaća. I e, oni smatraju da ova kriza zapravo se svodi samo na novac. Međutim, došlo je e, do velikih tenzija e, u odnosu na monetarnu uniju. Ali, e, kad bi ovi škrci znali, bili pošteni, onda bi objasnili građanima u kolikoj mjeri je njihova zemlja profitirala od europske integracije i to još uvijek čini. I zbog toga europski proračun mora biti na razini toga te tog profita. Međutim, oni više vole e, zadržati e, novac. Viktor Orban e, ili poljski premijer. Ja bih rekao da se ovdje radi o pseudodemokratima. Za njih je Europska unija zapravo samo samo razlog da oni profitiraju toga. Ali kad bi oni bili pošteni, onda bi e, stvarno e, priznali u kolikoj mjeri je Europska unija njima e, doista pomogla i da poštivanje vladavine prava i temeljnih sloboda je prava solidarnost. Međutim, oni zapravo uzimaju novac od naroda i traže sve ili ništa. Eh, drago nam je e, da su šefovi država i vlada e, razumjeli da se radi o vrlo teškom trenutku sada. 200 e, tisuća evropljanja je izgubilo život zbog covida. Međutim, nemamo više puno vremena za neke druge izazove. Evo, recimo u odnosu na klimatske promjene, a pred nama su i Trump, i Kina, i Erdogan, i Europa je sama, sama u toj obrani vladavine prava. Dakle, šefovi država i vlada su trebali odlučiti jednoglasno e, o, ovom e, e, dogovoru. Prijedlog komisije je smanjen, uvelike uvelike smanjen i i ponovno e, moramo reći da nikada nismo imali toliko potreba za javna ulaganja. Europska unija je smanjila svoje ambicije. Što se tiče zelenog plana, E, zapravo e, imamo zajedničku poljoprivrednu politiku koja je sada prepolovljena. E, svijet se boji drugog vala pandemije, a mi smo zapravo smanjili naš, naše financiranje. I dakle, ovi škrci su zapravo dobili. Drago nam je da će se 30% izdvojiti za borbu protiv klimatskih promjena. Međutim, ako ne nemamo pravu kontrolu svega toga, zapravo će sve to ostati mrtvo slovo na papiru. Što se tiče e, poštivanja e, vladavine prava, e, tu vas pozdravljam. Međutim, mehanizam je jednostavno nejasan i nismo sigurni da će to doista funkcionirati. Međutim, istina je da je prvi put Europska unija ta koja će zajedničkim zajmom e, financirati velika e, zajednička ulaganja. Međutim, države članice trebaju dati pravo Uniji e, ubiranja poreza. Naročito što se tiče multinacionalnih kompanija ili aktivnosti koje ugrožavaju okoliš. E, naravno, e, ova unija e, je danas dobila taj proračun koji joj je prijeko potreban. I upravo je zbog toga izuzetno važno da ispunimo ovaj plan, ovaj plan koji će onda ponovno pomoći uvesti i restaurirati povjerenje prihvatit ćemo e, ruku komisije i vijeća i spremni smo e, za pregovore dok ne dođemo do zadovoljavajućeg dogovora i to u odnosu na sredstva, ali isto tako i na način upravljanja, a sve to u općem europskom interesu. A sada ću se ponovno e, obratiti škrcima i pseudodemokratima. Njihovim govorima i njihovim činovima za koji kažu da je Europa zapravo samo financijska rupa ili e, e, preslik Sovjetskog saveza, ali oni zapravo time europske e, građane suprostavljaju, stavljaju u konfliktnu situaciju i umjesto međutim mi Evropljani nama je sada više nego ikad potrebna solidarnost i treba nam život e, takav e, koji, će biti, e, koji ćemo živjeti s dignitetom kako bismo nastavili hod ka boljem i jednakijem 21. stoljeću. Hvala lijepo. A sada nastavljamo. Risoluzione sulle Glasat ćemo o nacrtu rezolucije o zaključcima vijeća. Glasovanje počinje u 10.30 u 11 do 11.45 koristimo isti pristup kao i ranije. Otvaramo sada glasovanje. Do 11.45 možete glasati. U 11.30 bit će priopćeni rezultati. Hvala. Sada gospodin Zile u ime kluba zastupnika ECR. Izvolite. Mm, predsjedniče vijeća, predsjednice komisije, prije vijeća mi smo imali jasnu poruku vrijeme da se djeluje. Trebalo je dosta dana vijeću da uspije. Nisu to bile jednostavne odluke. Trebalo je nekoliko dana pregovora i rezultat sadrži kompromise i zahtjeva značajnu fleksibilnost, ali sve u svemu ishod pokazuje da međusobno poštovanje može dovesti do razumnog sporazuma ili o procesa koji je Manfred Weber opisao. Postoji drugi ovdje koji se ne slažu. Građani prije svega eh, se obraćaju nacionalnim vladama i od njih traže odgovor na epidemiju. ECR E, e, e, smatra da nacionalne vlade trebaju imati ovlasti da odgovore na krizu. Države članice odlučuju o mjerama koje treba poduzeti E, vlade trebaju koristiti resurse solidarnosti, naravno uz nadzor i trebamo isto tako imati na umu i da damo nadu, posao i primanja našim ljudima kako bi preživjeli imali dobru budućnost. Maratonski summit ne predstavlja kraj puta i mi e, kao klub zastupnika vidimo pitanja koja treba riješiti ovi fondovi neće odmah biti na raspolaganju e, zemljama koje su najviše pogođene virusem. E, tek za 12 mjeseci ili više će biti na raspolaganju sredstva nakon ovog mračnog perioda. To je e, jasan rizik kašnjenja u odgovoru na krizu i to će možda dovesti do opasnih reakcija građana mi smo spremni za konstruktivan e, angažman, za finalizaciju sporazuma. Postoje područja u VFO gdje možemo bolje stvari učiniti. Žao nam je što je došlo do e, rezova u poljoprivredi i ruralnom razvoju i isto tako konkurentno jedinstveno tržište sa fokusom na, za, na zapošljavanju predstavlja rizik da nećemo biti spremni za borbu i tržično natjecanje na globalnoj razini. Neće biti laki pregovori, mi smo podijeljeni kao države članice, kao klubovi zastupnika, ali mislim da ne trebamo kasniti s tom procedurom i trebamo ovo finalizirati na najbolji mogući način s obzirom na trenutne okolnosti. Hvala lijepa. Hvala za klub zastupnika GOE, predsjednik Martin Širdevan, izvolite. Mm, Zahvaljujem gospodine predsjedniče, eh, predsjednice von der Leyen, eh, predsjednik Charles Michel, pa neće vas iznenaditi da je nisam baš impresioniran ovime što ste postigli. Zemlje članice su se dogovorile eh, da će se komisija zadužiti kako bi prikupila sredstva za ovaj fond za oporavak, dobro. Europa je dugo čekala taj skromni signal solidarnosti. Naš stav je uvijek bio jasan. EU, e mora dati opsežan, jasan odgovor na ovu krizu, e, krize i osigurati uvjete za socijalni oporavak e, i, i to povezati s digitalnim, digitalnom i zelenom transformacijom kontinenta. I ako pogledamo sporazum u svjetlu ovih zahtjeva i ovo e, razočarat Jer ovo je instrument koji je skroz premalen radi se o padu e, gospodarske aktivnosti od 10% europskog BDP-a. I, i, umjesto da to uzmemo u obzir, e, tu, tu se tu pokušava štediti i, i, i smanjiti unutarnja potražnja. Tu se dala prednost e, nacionalnom egoizmu pred mom. Slobodna štampa, e, nezavisno pravosuđe, ravnopravnost polova, e, sindikalna mm, djelatnost. To su vrijednosti kojima se ne može koje se ne može samo tako odbaciti, naprotiv, o tim, njima se ne može pregovarati. Međutim, to se dopustilo. E, naknada na plastiku, da e, prihodi od toga će biti premali. Za to bi nam trebalo 130 godina da, da otplatimo ovih 390 milijardi. E, moramo uvesti digitalni porez, to bi nam dalo otprilike 8 milijardi godišnje, e, porez na financijske transakcije bi nam dalo otprilike 57 milijardi godišnje i e, porez za super bogat, porez na imovinu za super bogate bi nam isto dalo nešto i za multinacionalna poduzeća. No, gospodine Charles Michel, gospođo von E, vi ste dopustili da Nizozemska nastavi svoju djelatnost kao porezna oaza. Zašto? Ovaj sporazum nije dovoljno ambiciozan, treba se ulagati više u budućnost. Nije vjerodostojno ako režemo kad se radi o digitalizaciji, zaštiti zdravlja ili e, kad se radi o fondu za, za pravednu tranziciju Istovremeno se povećavaju ulaganja u, u, militarizaciju i vojnu opremu. Ne znamo ćemo li ikad dobiti ovakvu priliku opet da nešto e, promijenimo na bolje. E, Hvala predsjedniku Širdevanu. U ime nezavisnih zastupnika, uvaženi zastupnik Russo, imate jednu minutu, izvolite. Danas je povijesni dan za sve građane EU. E, to je velika promjena koju očekujemo već e, desetljećima. Europska politika je provođena slijepo godinama i siromašno građane. Kao Talijan zahvalio bih pred, e, odnosno premijeru Giuseppe Conteu za ovaj sjajan rezultat rada u vijeću i moj pokret Cinque Stelle. Ovo treba označiti kraj mjera štednje koje su osiromašile ljude i stvorile diskriminaciju između građana i država. Okrenimo stranicu i činimo to jednom za uvijek. Nemamo praviti rezove u programima. Ovo treba biti paradigma za budućnost, trebamo dijeliti rizik, trebamo imati solidarnost, autentičan rast i skrbiti se okolišću. Držimo se obećanja koje su danas dana i ne osvrćimo se u prošlost. Poštujmo očeve i osnivače bez kojih ne bismo imali razlog postojanja. Hvala gospodin Murešan, dvije minute. Hvala gospodine predsjedniče. Mikrofon je htio da vam zahvalim tri puta, to rado radim. Predsjednice von der Leyen, predsjedniče Michel, pozdravljamo sporazum o paketu oporavka i Poruka Europskog parlamenta je jasna, mi pozdravljamo ambicioznu potporu od 750 milijardi eura to je potpora za ljude pogođene krizom, za poduzeća i za regije koje su pogođene virusom. Sada je vrlo važno da to uradimo na pravi način, da se novac koristi za modernizaciju i daljnji razvoj Europske unije. Jedno je jasno, što više trošimo, bolje moramo imati bolju kontrolu, demokratski nadzor i transparentnost, to nam je sve važno. Što se tiče proračuna za narednih sedam godina, to treba biti ispravno učinjeno jer je to proračun i za perioda nakon korone. Treba biti ambiciozan i biti dovoljan da ispunimo obećanja koje smo dali ljudima u Europi. Vidjeli smo u vijeću 27 predsjednika i premijera su se borili za 27 nacionalnih perspektiva, a sada Europski parlament će se boriti za europsku perspektivu. Saslušali smo vijeće, a sada je vrijeme da vijeće sasluša Europski parlament. Koji su naši zahtjevi? Što mi želimo? Želimo da više mladih može putovati i studirati u drugim zemljama kako bi bolje upoznali Europsku uniju i europski način života u različitim zemljama koje žive ovdje u jedinstvu u Uniji. Zato nam treba veći proračun za Erasmus. Hoćemo da gradimo više bolnica, moderniziramo postojeće bolnice, zato nam treba ambiciozan program za zdravlje. Želimo da Europa bude inovativnija, da imaju više istraživanja. Ne želimo da se iko zanemari u prelasku na zeleno gospodarstvo i treba jačati fond za pravednu tranziciju i to nam treba kako bismo podržali proračun za narednih sedam godina. Predsjednica um, von der Leyen rekla da je to gorka pilula koju treba progutati. Mi ne želimo progutati u ovoj formi, mi želimo pregovore, želimo to poboljšati, želimo brzo početi pregovore, brzo ih završiti i brzo glasovati jer predsjednice von der Leyen, vi ste bili ministrica, predsjedniče Michel, vi ste bili premijer, zadnju riječ po proračunu uvijek ima parlament i zato trebamo brzo početi konačne pregovore i dati poruku ljudima da imamo ambiciozan proračun za narednih sedam godina. Hvala. Uvažena zastupnica bonafe dvije minute. Hvala predsjedniče. Napokon je Europsko vijeće napravilo korak naprijed. Možemo govoriti o europskom odgovoru na gospodarsku i socijalnu krizu zbog covid i prvi put možemo govoriti o zajedničkom europskom dugu koje treba omogućiti oporavak našim gospodarstvima. Next Generation EU znači da je Europa prevladala i da ljudi više ne mogu govoriti da Europa ne služi svrsi, da je bolje ostati u državama članicama i braniti naše nacionalne interese, kao da su nacionalni interesi drugčiji od interesa Europe. I onda je nastupila kriza sa koronom, ljudi su puno patili, pogotovo oni koji su izgubili život, a mnogi su izgubili i posao i možda nikada više neće moći naći posao. Vidimo da smo puno slabiji ako smo sami i naučili smo da iz krize morate izaći sa zajedničkim jakim europskim projektom. I stoga danas, predsjedniče Mišel, moramo se još potruditi zajednički ovaj fond za oporavak je korak naprijed, ali VFO je dovoljno nije adekvatan i tu smo zbog toga. Naravno, trebaju nam dodatni resursi da bi se naša gospodarstva oporavila. To mora biti u općem interesu svih i trebaju nam planovi oporavka da bismo ponovno po kružno gospodarstva i trebamo se pobrinuti da imamo uvjete za to. Moramo osigurati i da programe Europske unije se mogu nastaviti i da budu čvrsti programi za budućnost koju svi želimo da bude zajednička. Prije svega zeleni plan. Ako e, želimo da vidimo sljedeće generacije EU i program sam zovemo Next Generation EU, ne možemo prihvatiti da programi kao što su Obzor ili Fond za pravednu tranziciju, eh, Health eh, for Europe ili Erasmus da budu tako drastično srezani. Ne možemo više prihvatiti da europski resursi idu onima koji ne štite naše resurse, ne možemo koristiti naše sredstva za one koji se ne pridržavaju vrijednosti. Napravili smo veliki korak, ali imamo još toga kada uradimo. Gra oči građana su u nas i ne možemo propustiti ovu priliku. Gospodin Garikano, dvije minute, izvolite. Uspjeli smo. Mnogi ovdje u vijećnici, mnogi u komisiji, gospođo von der Leyen u vijeću, gospodine Michelsu, Um, neumorno radili na ambicioznom planu za oporavak koji će omogućiti Europi da zajednički odgovori na krizu. Europski Parlament je u četvrtom i petom mjesecu donio rezoluciju i pokazao da je to moguće, da je moguć sporazum ako svi razmišljamo kao Europljani. Europa je učinila svoj dio, sada sve zemlje moraju odraditi svoj dio posla. neke već slave ovo postignuće, ali još uvijek ima posla. Vlade koje će dobiti ova sredstva, one još uvijek nisu ništa učinile da bi riješile probleme kod kojih trebaju pomoći ova sredstva. Tek smo na početku, imamo dug put pred nama i to trebamo odobriti kako bismo dali zeleno svjetlo za ove promjene i tranzicije koje trebaju našim zemljama. Ništa nije besplatno istodobno ne možete to ostaviti kao opterećenje budućim generacijama. Ne, mi želimo izgraditi bolja društva. I iz tog razloga moramo iskoristiti te resurse za investicije koje su okrenute budućnosti. Moramo jasno i glasno reći u, u svim dijelovima Europe, moramo objasniti da se kasni sa reformama da su one sada potrebne. Moramo iskoristiti ovu priliku da imamo humaniju Europu u kojoj svi možemo uživati u našim slobodama, imati gospodarstvo znanja i cijeniti isto tako i ljudska bića. Način na koji ćemo iskoristiti ovaj novac će onda odrediti kako ćemo izaći iz krize. Vrijeme je za odgovornost. Europski parlament mora dati sve od sebe da osigura da e, ta velika ulaganja budu potrošena na pravi način. Hvala. Hvala. Minuta i pol za gospodina Kampomenozija. Hvala e, predsjednice, hvala e, predsjedniče Mišele, predsjednici von der Leyen što ste tu s nama jutros. Ova debata je naravno ključna ali mislim da bismo mogli izgubiti iz vida ono što je važno. Proteklih godina vidjeli smo da je Europska unija izašla sa kompleksnim pravilima koja su nerazumljiva za građane i to je doprinjelo toj konačnosti da je Europa čak i prije krize sa covidom, konkretno prije krize je bila dio svijeta koji je najmanje rastao gospodarski govoreći. Mislim da to moramo kritički razmotriti. To je ozbiljan problem, kao što su mnogi rekli. Sporazum koji je postignut u vijeću važan je makroekonomski, naročito će pomoći mojoj zemlji. Nismo točno razumjeli kakva ćemo sredstva dobiti u zemljama i koja vrsta mjera će biti poduzeta i to nas e, e, zaista brine. Možda nećemo pomoći onim sektorima kojima je ona najviše potrebna. Naprotiv, ne znamo koje će biti preporuke komisije mojoj zemlji, hoće li tražiti od nas da srežemo socijalne usluge i zdravstvene usluge. Ne bih želio da se ovdje vratimo za nekoliko godina i znamo da su naši sustavi pretrpili rezove u Italiji da bi se financiralo nešto što se proizvodi u Kini. Ne bih to htio jer e, smo svjedoci toga da je kriza sada potpuno sagledana i, i nadamo se da je to sada jasno. Hvala, dvije i pol minute, gospodine Andresen. Hvala. Prvi put u povijesti Europske e, unije reagiramo zajedničkim europskim obveznicama kako bi omogućili ulaganja. Jako je dobro što uvjetujemo i što ćemo ulagati u zelenu tranziciju. Ako želimo izaći jači iz krize, potrebna nam je Europska monetarna unija, no cijena za taj korok je bila visoka, pa čak i previsoka, smo mi rekli. Vi, gospodine Charles Michel, ste žrtvovali europski proračun samo da bi se postigao sporazum jer će se ova sredstva koristiti u zemljama članicama, ali ne u europske projekte. 2024. ćemo vidjeti kako je mal naš proračun, europski proračun. I kupili ste, ste pristanak e, štedljive četvorke, e, škrte četvorke, e, time što ste im dali dodatne rabate. Programi kao Erasmus su žrtve ovog sporazuma i evo, tako vi plaćate e, rabate arogantnim šefovima države i vlada. I sad, u vrijeme pandemije, e, ste proveli ogromne rezove u programima za zaštitu zdravlja. Kako to? Kako to? E, ulaganja u zaštitu klime, nešto što pozdravljamo. Mi se već dugo borimo za to u Europskom parlamentu. Nekako bismo poštivali ciljeva, ciljeve sporazuma iz Pariza, ovo nije dovoljno. Moramo također ulagati u zaštitu biološke raznolikosti. Prljava fosilna energija e, ne smije primati potpore iz europskog proračuna više, to je jasno. Pitanje vladavine prava, što ste dogovorili o tome. je Viktor Orban dobro iskoristio. Vladavina prava i poštivanje vladavine prava bi trebalo biti nešto što je samo po sebi jasno. Europa nije bankomat nadalje. No, Viktor Orban e, i njemu slični ćemo blokirati mjere koje se budu poduzimale zbog nepridržavanja vladavine prava. To nije zadovoljavajuće. Mi svačamo našu ulogu jako ozbiljno. Mi ćemo pregovarati konstruktivno, ali oštro, jer ovakav proračun mi jednostavno ne prihvaćamo. Thank Hvala, minutu i pol, gospodin Van Overtveld. Hvala lijepa Europsko vijeće je postiglo sporazum koji je nužan jer europske institucije e, ne mogu propustiti da djeluju u vrijeme e, kada kriza za covidom sada za rezultat ima ogromne ekonomske posljedice. E, trebalo nam je to da bi se naša gospodarstva oporavila. Ja bih naglasio nekoliko točaka. Prvo, uvjetovanje nije mi jasno kako će raditi ta kočnica za izvanredne situacije, kada će biti aktivirana, hoće li funkcionirati, a što ako to bude blokirano. Drugo, što mi nije jasno, tiče se otplate duga. Vidio sam određena načela i u okvirnim crtama kako to treba učiniti, ali zapravo struktura toga kako će se to uraditi, govorimo o 750 milijardi, pojedinosti doista nisu jasne. i e, sigurno će biti dosta diskusija o tome u budućnosti. Što se tiče kriterija za bespovratna sredstva i razinu nezaposlenosti u prethodnom periodu, to mi nije potpuno baš jasno. Žao mi je zbog toga što sporazum zadire u VFO što se tiče programa za istraživanja i razvoja. To nam je apsolutno potrebno da bi naša gospodarstva bila jača i fleksibilnija. Hvala dvije minute, gospodin Gušmao. Hvala gospođo predsjednice. Zajednički europski dug je korak bez presredana i jako je važan. Da kažemo nešto o tom dugu. Dok ne budemo imali vlastite izvore prihoda, nećemo moći napraviti niti jedan mogući korak. Mi samo uzimamo novac iz budućih proračuna i koristimo ga tada. Tu ne govorimo o dugu. Mislim da ne trebamo zavaravati građane. Ovim dugom se vraćamo na makroekonomsko uvjetovanje koje je odvelo Europsku uniju ka e, katastrofalnim rješenjima u prethodnoj krizi i za gospodarstvo i za građane i za europski projekt. Cijena postizanja ovoga bio je manji proračun, e, proračun koji će Europsku uniju pretvoriti u e, mjesto sa manje jednakosti i dakle uniju koja će biti manje unija. Ove četiri zemlje koje se žele zvati štedljivima, koje e, ne poštuju pravila i nije im problem povećavati paušalne sume i izvan su europskog sistema, ali to je prihvaćeno da bi se postigao sporazum i o planu o kojem ovdje govorimo. To će potkopati unutarnje tržište, pravila unutarnjeg tržišta. Skoro deset godina smo iz godine u godinu vidjeli kršenja makroekonomskih pravila, naročito u nizozemskoj. Moramo shvatiti da ono što Europski parlament i jasno ovdje govori da nećemo prihvatiti proračun kakav je sada, nećemo prihvatiti uniju koja će biti manje jednaka i nećemo prihvatiti ove rabate, čekove koje se šalju natrag nekim od najbogatijih zemalja Europske unije. Što se tiče budućih debata, znamo da će svi klubovi zastupnika ovo poduprijeti. Nećemo prihvatiti takvo djelovanje, niti manje jednaku uniju. Hvala. Minutu i pol, gospodin Puđemont. Hvala. Vijesti o ovom sporazumu ovog tjedna su vrlo pozitivne i pune nade u vrijeme ozbiljnih problema. Ovo je najveći korak naprijed. To bi se i očekivalo od Europske unije. A sada države članice smo mi koje trebamo podijeliti sredstva efikasno, prije svega uz veliku odgovornost. Taj novac je rezultat nastojanja milijuna i mobiliziran je zahvaljujući sjajno odrađenom poslu što bi trebala e, biti suština Europske unije i rezultat solidarnosti. Izgrađena je moćna mašina za gospodarski oporavak, ali izgubljena je prilika da se ojača demokracija i vladavina prava. Naročito u ovim vremenima kada dramatične situacije kao što je situacija Ujgura e, zahtijevaju od Europe moralni autoritet na polju ljudskih prava. Države ima država članica koje će dobiti dosta novca, a neće se osjećati obveznim da promijene svoj tretman nacionalnih manjina. Kao što mi znamo dobro u Kataloniju, Španjolska troši dosta sredstava na špioniranje e, vođa oporbe Možemo li imati gospodarski oporavak bez demokratske dimenzije? Da, u Kini, ali u, u Europi bi to bila noćna mora i ne smijemo se opuštati u to. Četiri minute, gospođa Delange. Hvala lijepa predsjednice nakon četiri dana i noći koje je opisao predsjednik Mišel, ja bih opisala ovaj sporazum kao dobar, loš i zao. Dobro je to što imamo sporazum, ne samo o proračunu, što je uvijek teško postići, nego i o paketu oporavka za krizu sa koronom i njene gospodarske posljedice. Nemojmo se zavaravati. Ovim se kriza ne završava. I iskoristit ću ovu prigodu da kažem ljudima koji nisu tu, to što je sunčano ne znači da je kriza gotova, trebamo se držati pravila, imamo zdravstvene radnike koji riskiraju svoje živote da bi se skrbili o nama, to je najmanje što možemo uraditi ali moramo razmotriti i druga područja kao što je eh, kao što su granice imigracije. Prošli put kad smo imali imigracijsku krizu, rekli smo moramo raditi zajednički kao Europa, a sada se prave rezovi u tom dijelu proračuna. Sljedeći put kad budemo imali migracijsku krizu, rekli ste, reći ćete moramo to riješiti na europskoj razini. Što se tiče toga da je ovaj sporazum zao, što se tiče vladavine prava, u svakoj od verzija zaključaka vijeća sve više slabila ta komponenta, ali ipak nije sve izgubljeno. Prihvatam ispruženu ruku predsjednice komisije da nastavimo raditi na nasrtu iz 2018. godine i ako to uradimo možemo odaslati vrlo jasan signal vladama u Poljskoj, Češkoj i Mađarskoj i drugim državama članicama da parlament neće odustati od vladavine prava i poštivanja vladavine prava. Zašto je to tako važno? Tu dodajemo novi element sa paketom oporavka, ali temelj temelj svega je vladavina prava i trebamo nastaviti raditi na prilično slabom tekstu koji smo dobili iz vijeća, ali prihvatam ispruženu ruku predsjednice komisije. Gospođa Marquez, predsjednici, ovaj put imamo europski odgovor na krizu. Građani, obitelji, poduzeća, organizacije civilnog društva i vlada mogu računati na europski odgovor i to je bila težnja. Europski parlament je zagovarao uspostavu fonda za oporava koji se temelji na zajedničkom dugu i europski odgovor se temelji na tom fondu. Želim čestitati Komisije na tome što je izašla sa kreativnim pristupom i što imamo ambiciozan i izbalansiran VFO kao i plan oporavka koji su međusobno povezani. Države članice sigurno sam zadovoljne su financijskim omotnicama koje će dobiti. Ali nešto što sve brine i mislim da je predsjednica e, von der Leyen isto tako zabrinuta po tom pitanju u Europskoj komisiji, kako ćemo se nositi sa strateškim programima za budućnost, recimo Erasmus, obzor Europa, digitalna Europa, EU for health, kreativna Europa, prava za vrijednosti. I stoga je Europski parlament zadovoljan što vidi europski odgovor, ali nikada nećemo odustati od onoga što imamo na raspolaganju, da osiguramo da Europska unija ima puno robustniji proračun. Zato računamo na komisiju, instituciju koja je zadužena za obranu interesa Europske unije jer su ovdje dovedeni u pitanje interese Unije i dodana je vrijednost Europe. Tu se radi o dodana vrijednost koja se mora obnoviti. Trebamo preći sa nacionalnih interesa na ono što nas vodi zajednički u pregovorima. Isto tako treba uključiti elemente ravnopravnosti spolova i klimatske ciljeve, ali što se tiče novih e, vlastitih izvora prihoda Europske unije, recimo tu su izvori prihoda kao što je digitalni porez ili porez na financijske transakcije. Proračun Europske unije koji se temelji na procentu BND-a doveo je do mnogih diskusija protekle godina nije uvijek bilo baš tako lako, ali sad konačno imamo proračun za budućnost Europe. Dvije minute. E, gospođo predsjednice, gospodine predsjedniče, dragi kolege. Ova pandemija nas je ušokirala. Ušokirala je Evropljane u odnosu na činjenicu da zapravo u početku smo bili potpuno eh, u nemogućnosti da eh, reagiramo. Naše ekonomije, naši radnici su pogođeni i naša odgovornost je eh, ogromna. Nada je sada da ćemo sljedeći put biti otporniji, da ćemo biti bolje pripremljeni. Nadamo se da će naš sutrašnji svijet biti otporniji, zeleniji i inovativniji. Upravo Upravo u tom smislu su šefovi država i vlada usvojili ovaj e, plan za oporavak. Radi se o vrlo velikom trenutku, jednom povijesnom trenutku. Međutim, nitko u ovom e, skupu ne može e, reći da to nije točno. I zbog toga vam čestitam, doista iskreno čestitam što ste uspjeli iznaći dogovor u odnosu na ovaj izvanredni proračun i mi ga u potpunosti podržavamo. Međutim, moramo reći da nije bilo lako doći do toga. E, šefovi država i vlada e, se e, znaju da će ih na nacionalnoj razini njihovi narodi pratiti, pratiti ono što rade i suditi i to beskompromisno. Gospođo predsjednice, gospodine predsjedniče, mi tražimo da nam vrlo jasno kažete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 kako e, će se financirati vlastiti, vlastita sredstva. E, tražimo vrlo jasan okvir, ne želimo vjerojatno možda, tražimo od multinacionalnih firma e, koje prakticiraju fiskalnu optimizaciju, od velikih kineskih firmi koje zagađuju da isto tako djeluju u tom zajmu. Jer razlog je zapravo solidarnost. Solidarnost ne treba e, e, povećati dio koji pripada građanima. Mi želimo da sada u zakonu bude upisano ono što je u duhu zakona i zbog toga e, danas možemo početi pregovore o proračunu zajedno vjerujući vam u povjerenju alustuseks et mul on väga rõõm kuulda kõikide inimeste kiidulaulu ja suuri õnne ja selle üle et saavutati kokkulepe minu probleem on pigem sellest et äh, lähtume ikkagi nii-öelda aluspõhjusest. moj problem je postavljam si pitanje zašto zajedno e, posuđujemo 750 e, e, milijuna eura Europska komisija tvrdi e, da to čini zato što mnoge države članice ne bi bile kadre e, po tim uvjetima individualno e, posuditi taj novac. Zašto? Zato što njihove, njihova ekonomije trenutačno ne funkcioniraju. Zašto? Upravo zato što europske uredbe, europske direktive su jednostavno onemogućile države članice da djeluju. Države članice koje su bile konservativne i frugalne kao recimo Estonija e, su e, države članice koje imaju vrlo nizak nacionalni dug, e, vanjski dug i one sada moraju prihvatiti zajedničko pozajmljivanje zato što su neke i mnoge države zapravo godinama se zaduživale. A sada što se tiče vladavine prava. E, ne možemo e, zaobići e, dogovore i ugovore jer oni ne daju mogućnost Europskoj komisiji da uzima zajam na europskoj razini. Ne znamo kako ćemo ovo financirati, siguran sam, siguran sam da će puno toga završiti pred Europskim sudom to se dogodilo već u e, Njemačkoj. A sada e, jedna minutu gospodinu Eichhautu. Evo, ja ću se obraniti frugalima, frugalim, frugalnima u vijeću i e, svugdje drugdje. Pitanje za njih je što ste mislili, što ste imali na umu deset godina nakon euro krize kada konačno imamo trenutak za jedan javni javnu investiciju e, vi želite e, rezati e, programe, rezati fondove. Imamo veliku krizu, vi financijsku krizu, a vi želite odrezati i smanjiti proračun za to. Imamo problem sa klimatskim promjenama, a vi želite rezati zelenu tranziciju. E, svugdje nigdje se, e, na mnogim mjestima se ne poštuju e, pravila vladavina prava a vi želite i tu rezati. Mi kao Europski parlament vam sada nudimo mogućnost da razmislite koji su vaši pravi prioriteti. Hvala gospođo predsjedateljice. Gospodin Rzonka. Nama je potreban ovaj plan. Što god rekli, potreban nam je plan za oporavak. Ovo je dobro, dobra je stvar da ga imamo. Konstatiram da govorimo o solidarnosti, da govorimo o odgovornosti. To su načela koja su bila e, važnija od egoizma. E, nitko ne može biti razočaran ovim planom i ovim prijedlogom. Međutim, e, vladavina prava ne može biti izgovor. To nije E, dobro. E, Poljska, Mađarska, to su zemlje koje se zalažu za vladavinu prava, koje se zalažu e, za čisti zrak, zelenu Europu. I ne možemo sada to koristiti kao izgovor kako bismo imali sankcije protiv njih. Moramo ostati pošteni, zar ne, gospođo von der Leyen? U nekim državama članicama postoje mehanizmi e, koje treba možda izmijeniti. Međutim, ne možete e, se koristiti vladavinom pravom prava kao izgovorom. E, tražimo da se sada ovaj novac što prije e, uloži u e, tamo gdje je najpotrebniji u ekonomije i u države kojima je najpotrebniji. E, siguran sam da postoji da je ovo dobar instrument koji će nam pomoći da izađemo iz ove krize. Hvala, gospodin Marže. Hvala. Čuo sam da je ovo jedan povijesni dogovor i znamo iz e, iskustva, a i zato što smo lucidni, da e, imamo nekad otvorena vrata koja se onda vrlo, vrlo brzo zatvore zbog logike konkurentnosti i drugih tržišnih e, vrijednosti. Međutim, povijesnost je samo kratkoročna. Ovaj dogovor je zapravo postignut zbog toga što je došlo do rezova u dugu dugoročnim programima Europske unije, poljoprivreda, e, istraživanje, Erasmus, zeleni plan. Do dogovora je e, nadalje došlo e, sa jednim zabronjavajućim trendom renacionalizacije europskih politika. Tako da smatram da E, je ovaj dogovor pokazao da su nacionalni interesi bili ovdje važniji od europskih politika, a mi branimo europske politike. Želim reći vijeću da Europski parlament je onaj koji ima zadnju riječ. Mi smo ovdje e, da donesemo e, odluke zajedno s vama i mi jamčimo da će se ispoštovati metoda Europske eh, unije. Hvala gospođa Adinolfi. Hvala, hvala. 21. Eh, E, srpnja e, je rođena Europa solidarnosti i nemojmo zaboraviti taj datum. To je jedna nova epoha pred nama, 750 milijardi eura kako bismo zajednički, zajedničkim zajmovima izašli iz e, ove krize i obnovili Europu. I mi ćemo sigurno vjerovati, vjerujemo u tu Europu, Europu budućnosti. Neki suverenisti u Italiji drugdje ne žele takvu Europu. Naravno da puno toga još treba učiniti učiniti. Europski parlament e, će sve učiniti kako bi poboljšao e, e, ovaj plan. E, neke frugalne zemlje su tražile rezove, rezove e, recimo upravo e, na području zdravstva i što je potpuno nevjerojatno budući da smo upravo u zdravstvenoj krizi. Naravno imamo i zemlje koje ovise o turizmu i koje su doista pogođene ovom pandemijom. Međutim, idemo dobrim putem. Ponovno smo pokrenuli europski san. Moramo otići još dalje i nemojmo okljevati. A sada gospodin Kaspari, dvije minute. Gospođo. predsjedavajući predsjedavajuća, zahvalio bih se Europskom vijeću na sporazumu. Ovo je vrlo jasan, čvrst signal. Vidimo da se Europa nije slagala. Vode se žustre rasprave e, o različitim temama, ali ovaj jasna poruka građanima da se mogu osloniti na Europu, da je solidarna i da se može zajedno suočiti s izazovima. Ovaj sporazum je, dobra polazna točka za pregovore. Ne možemo, međutim, tek tako pristati e, na sporazum. Imamo još nekoliko tjedana da se dogovorimo i moramo porazgovarati o nekim temama jesmo li zaista učinili dovoljno kako bismo osigurali da se novac upotrijebi za dobro ulaganje, ne samo da se održavaju stare strukture na životu koje ne funkcioniraju. Zašto Evropska unija nije osigurala da se novac koristi za europske programe? To se radi već u okviru strukturnih fondova, na primjer. Sad, moje drugo pitanje, gospodine predsjedniče vijeća, kako ćemo osigurati da se ne radi samo da ti, radi se tu jedan, od tek posto, jedan posto evropskog e, BDP-a imamo u evropskim pro, programima, no ovih 94% novaca koji se koriste u regijama, u, gradovima, u zemljama članicama, kako ćemo osigurati da se taj novac dobro upotrijebi za projekte europske dodane vrijednosti? To isto mora biti jasna poruka od Evropskog parlamenta e, da mi u tom pogledu mnogo očekujemo od zemalja članica i regija. Hvala vam. Thank you for one and a half. Za minutu i pol, gospodin Vulcan. Hvala gospođo predsjedavajuća, gospođo von der Leyen, gospodine Charles Michel. Pa dobro je što ste postigli dogovor. Ali kompromis kao takav nije dobar. E, mi nećemo prihvatiti to što ste nam predočili. E, rade se rezovi u područjima koja su važna za budućnost Europske unije. Invest EU, tu se smanjuju sredstva e, zaštitu klime, za socijalnu, socijalna pravedna tranzicija. Tu se rade veliki rezovi u sred globalne pandemije koja hara svijetom. Kako je to moguće? E, ovaj program za oporavak e, se zove EU sljedeće generacije. No izgleda kao da će se sljedeća generacija morati pozabaviti i, i, i pobrinuti za borbu protiv klimatskih promjena i za zaštitu zdravlja i za ulaganje u istraživanje. To nije prihvatljivo. Moramo pokazati da građanima e, da Europski parlament želi kontrolirati ovaj program za oporavak. Vladavina prava, prijedlog je potpuno nedostatan u tom pogledu. E, poštivanje temeljnih prava je osnova na kojoj počiva međusobno povjerenje u Europi. Mi se želimo boriti za poštivanje, za poštivanje vladavine prava kako bi novinari i prosvjednici i oporbeni političari opet mogu mirno spavat, e, e, sigurni u to da su njihova temeljna prava zaštićena. Hvala vam za jednu minutu i pol, gospodin Kauner. Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća, gospodin e, Charles Michel, gospođo von der Leyen. Dragi kolege, dobro što je postignut sporazum na sastanku na vrhu, no pokazalo se također da zemlje članice smatraju ili doživljava Europsku uniju kao bankomat. Treba što manje uplatiti, a e, što više dobiti štedljivi žele platiti što manje, drugi žele dobiti što više. Dragi kolege, Evropska unija međutim nije bankomat. To je naše osiguranje za budućnost. I zato se moramo okrenuti budućnosti i ulagati u Erasmus, u obrazovanje, u istraživanje, u evropske projekte, u, u, u Uniju za vodik, na primjer. Evropska unija mora biti jaka gdje zemlje članice to nisu dragi kolege, neke zemlje članice zaista smatraju ovu Evropsku uniju e, da je ona bankomat. Znači, da, e, sredstvo kako bi se oni njihovi prijatelji obogatili. Treba e, nam mehanizmi da zaštitimo vladavinu prava u Europi kako bismo osigurali da se ne isplaćuje novac autokratima i oni koji to pokušavaju postati. Gospođa Merkel i drugi su prihvatili da Orban i drugi njima diktiraju uvjete na tom području, ali mi to nećemo prihvatiti. Hvala vam, gospodin Beki, za jednu pol minutu. Pa, dobre vijesti prvo. Brexit je uštedio mm, Velikoj Britaniji 180 milijardi eura, otprilike toliko koliko bi Britanija morala uplatiti. E, ne smijemo propustiti mogućnosti koje nam donosi velika kriza, zato će Evropska unija se zadužiti za 750 milijardi i ima proračun od 1074 milijarde. Ali to je državni udar. U ugovoru piše da Evropski proračun mora biti uravnotežen i da se financira iz vlastitih sredstava. No, e, Evropska unija se zaduž, zadužuje ilegalno. Konfucius kaže da ako tamo gdje riječi gube značenje, narodi gube slobodu. Ne događa se to u Mađarskoj ili u Poljskoj, nego u, u Briselu i u Berlinu. Merkel vlada e, kao da je zemlja, najvažnija zemlja, Njemačka, mm, i, i drugima nameće e, pravila i, i treba se zaduživati za druge. Makar imovina tamo manja nego u Južnoj Europi. Najviše cijene struje. E, cijela Njemačka je puna siromašnih građana. Von der Leyen namjerava uvesti evropske poreze. E, zadužuje se ilegalno, Lagard e, štampa novac ilegalno, tiska novac ilegalno. Tri žene krše zakone. To su tri najskuplje žene Europe od gospođe Pompadour. Gospoda de Suter za jednu minutu. Hvala vam gospođo predsjedavajuća, gospodine predsjedniče Mišel, e, gospođo predsjednice, ovo je povijesni sporazum, da, ali kao doktor ja moram reći da sam razočarana zbog rezova i smanjenja proračuna za programe zdravlja. E, mi smo u sred krize, E, i sad se u jeku krize rade ovakvi rezovi. I kako će objasniti ovo kolegama i građanima da političari to ne razumiju? Ne možemo uspoređivati ove brojke sa e, ranijim iznosima, jer tad nije harala ova kriza u svijetom. Ja sam iz istraživač, profesor, ne mogu objasniti studentima niti drugim istraživačima zašto se rade ovi rezovi u, programima za istraživanje. E, to nam je potrebno za inovacije, za, za e, nova poduzeća, za našu ulogu kao predvodnik globalno. Mi vjerujemo u ambicije komisije što se tiče e, digitalne tranzicije, zelenog plana, to su prioriteti koji su okrenuti budućnosti. Ali gdje su u ovom sporazumu? Molimo vas da nas poslušate, e, e, da podebljate obotnice ovih programa. Hvala vam. Hvala gospodin Epping sa jednu minutu. Hvala vam gospođo predsjedavajuć. Europski sastanak na vrhu je prošao. E, Mark Rutte je pobjedio. I što se dogodilo? E, Europski proračun je veći, unatoč tome, e, toga što Velika Britanija više nije članca Europske unije. Kako to? Rutte govori da se protivi tome. Ovdje nema kočnica za nuždu. kako to? Nizozemska je pristala da, znači da e, se jedni zadužuju da bi platili dugove drugih. E, u nekim zemljama se provode mirovinske reforme, a, a druge zemlje vlače. Ja sam za referendum u Nizozemskoj o ovom planu preraspodjele europskog novca. Ljudi bi sami trebali moći odlučivati o svom novcu. Hvala vam, gospođo Daly, sa jednu minutu. Dr. Said Ali e, je umro u bolnici u Dublinu. E, tek na, na svoj rođendan, dan prije svog rođendana, 60. rođendana i mm, ja sam šokirana e, e, između situacije i riječi kojima se ovdje koristimo i situacije kakva zaista je na terenu. Ovo je nezabilježena e, kriza na području javnog zdravlja i komisija je rekla da je potrebno mnogo novca za programe. 70 milijardi je komisija rekla, a ništa nije izdvojeno za e, zaštitu zdravlja. Tek 1,7 milijardi za zaštitu zdravlja u proračunu, a 13 za, za militarizaciju. To je uvreda doktoru Saidu i njegove obitelji i skroz bez uvjeta e, što se tiče poštivanja vladavine prava čisto licemjerje, evropsko licemjerje. Hvala vam, e, gospođo Poncijatija Bijels, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja pozdravljam ovaj sporazum evropskim građanima je potreban fond za oporavak kako bi se opet mogli osoviti na noge i gledati na budućnost s nadom. Ali kako bismo osnažili naše gospodarstva, Treba nam više nego e, upornog i rad i novac. Moramo osnažiti naš kreativni potencijal i to zahtjeva dobro upravljanje, vlade, poštivanje vladavine prava i znanost. I, i zato je to zaista uznemiravajuće što se smanjila o e, proračun za istraživanje i uzeo novac odatle za druge stvari. E, šefovi države i vlada nisu to shvatili, zato zahtijevam da parlament učini nešto kako bi se ta greška ispravila. Mi smo za poštivanje vladavnog e, prava i za ulaganje u istraživanje. Španjolska će dobiti mnogo novca iz fonda i taj se novac mora dobro iskoristiti i da, to zahtjeva banjske kontrole, kontrole jer je Španjolska ta država članca gdje kraljevska obitelj u središtu e, afere korupcije a, koju vlada ne želi istražiti. E, Španjolska ulaže milijarde u, u, u podmornice koje ne, ne rade, koje puštaju vodu mm, i koja gradi aerodrome gdje nema aviona. Španjolska spašava banke, ali ne građane, ne ljude. I posljednje ne traži od banaka da vrate taj novac. Tako da bi zaista željela da neko izvana pazi na to kako Španjolska koristi ovaj novac. Hvala vam. Hvala vam, gospodin Halicki, za dvije minute. Mm. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. E, čestitam vam, gospodine Mišel. E, Postignut je veliki uspjeh na sastanku na vrhu. Ovo je povijesni trenutak i nadam se da će se sad sporazum moći ratificirati. E, radi se o iznosima kojima će se ponovo moći pokrenuti europsko gospodarstvo nakon krize bolesti COVID-19 i dobro je što će se se isplaćivanje novca uvjetovati poštivanjem prava, vladavine prava. Mi ćemo uskoro glasovati u parlamentu o VFO-u koji će se koristiti da postignemo naše ciljeve. No mene zanima kako možete pristati na rezove u fonda za pravednu tranziciju. Uz pomoć njega se trebala postići klimatska neutralnost do 2050. I vi dalje govorite da je to naš prioritet. E, e, i, regije poput e, neki regije u Poljskoj e, koja ovisi o ugljenu. Njih trebamo podržati. Ne možemo reći ljudima da, da se Europa brine za vas i, za vaše obrazovanje i za vašu budućnost i onda smanjite proračun za Erasmus e, za 50%. U rujnu ćemo osnovat e, poseban odbor u parlamentu za borbu protiv raka. Bolest koja odnosi toliko života u Europi i u svijetu, ogroman izazov na području javnog zdravlja. No, mi smo, vi, vi ste tu skroz uklonili zdravlje iz sporazuma mi ne pristajemo na to. Govorite o tome kako je važno poštivanje vladavine prava. Pa, pa ako, pa zaista je tako, što je onda sa ovim programom, sa zajedničke vrijednosti? program o zajedničkim vrijednostima bi se trebao osnažiti. E, zaštita granica, e, znanost, moramo biti jači, moramo biti solidarni i Vjerujem da ćemo moći to postići, ali moramo prilagoditi prijedlog tim zahtjevima. Hvala vam, gospođa Gardija Zabal-Rubija, za jednu i pol minutu. Puno vam hvala, gospođa predsjedavajuća, predsjednica von der predsjednik e, Charles Michel Evropska vijeća e, često treba ispuniti velika očekivanja i, i ali dovode do razočaranja, ali ovaj put to nije bilo tako i to mi je zaista drago. Vi ste učinili to što se moralo učiniti. ogroman iskorak potreban za oporavak Europe. To je Monet rekao, Europa je nastala iz kriza. I dobro, iznosi su manji nego što smo htjeli, ali se radi o principu. No, VFO e, nije u redu. Ne možemo po treći put e, prihvatiti manji proračun od prošlog, makar su izazovi e, veći u idućem razdoblju pogotovo sad s obzirom na krizu. Zato nam treba naravno fond za oporavak, ali već prije toga smo znali da su potrebe velike koje trebamo financirati. Moramo i dalje e, financirati e, istraživanje raka, e, ulagati u industrijske projekte, prometne projekte, pomoć ljudima na području obrazovanja, na tržištu rada i pomoć djeci. I zato trebamo snažan proračun i žalosno je što je taj europski duh koji je zaista bio zvijezda vodite, vodilja samita, što se to nije odrazilo u sporazumu. Sad ćemo poraditi na tome da poboljšamo i ispravimo te pogreške. Hvala vam, gos, gospodin Ferhovstad sa jednu i pol minutu. Pa, hvala vam. je pa, bila, to je bila usamljena nekolicina koja je nakon financijske krize počela govoriti o evropskim obveznicama, o novim vlastitim sredstvima i svi su rekli nemoguće, nerealistično, to se nikad neće dogoditi. A evo, dogodilo se. Tako da sam zadovoljan e, ovim sporazumom, koji je zaista povijestan Prvi iskorak je bilo jedinstveno tržište, drugi iskorak je euro i treći iskorak je da će Europa izdavat svoje obveznice po prvi put kada i na taj način će e, znatno, znatno povećati svoj fiskalni kapacitet, što ja pozdravljam, no ima tu i nedostataka. A najveći nedostatak je tu da zbog principa jednoglasnosti i zato su se evropski e, su sredstva za evropske projekte smanjila i zato su ostali rabati e, štedljivima i, i bit ću vrlo iskren i, i vjerujem da govorim u ime svih ovdje. Ne vjerujem da će parlament podržati ovaj paket, niti ovaj VFO, ako se ne isprave ove pogreške ako ne budemo prioritirali pan evropske projekte u I to je jednostavno. Evo, počet ćemo s vlastitim sredstvima ranije nego što je predviđeno u planu. U planu se to predviđa od 2023. Ja predlažem da možemo mm, početi od sljedeće godine. I mm, potreb Parlament mora suodlačivati Radi se o e, prikupljanju 750 milijardi eura e, koje, koje će se potrošiti. To zahtjeva demokratsku kontrolu. Mi smo tu u Europi, a ne u Kini ili u Rusiji. Thank you. Hvala vam, hvala vam. Dobro, dobro što vas nisam prekinula, gospodine Verhofstadt, makar ste se vi toga pribojavali. Da, eto, uskoro će godišnji odmori, valjda zato. Sljedeći govornik, gospodin Majer za jednu i pol minutu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Pa ovo su posebna vremena i posebna vremena zahtijevaju posebne mjere. Radi se o mnogo toga ovdje. Radi se o jedinici s 12 nula. Puno, puno novca, puno novca. Ovo će utjecati na situaciju budućih e, naraštaja i na buduću financijsku politiku. I zanimljivo je da e, se, da svi smatraju da su pobjednici i Merkel i Macron, svi su pobjednici. No, svi znaju da to nije moguće. Ne mogu svi biti pobjednici na pregovorima. I čuju se sad glasovi da su Njemačka i Francuska glavni dobitnici ovih pregovora jer e, su se izmijenili kriteriji. I poslužili su se nekim trikovima. I onda smo dobili uniju koja će se moći zaduživati. Je li to u skladu s e, ugovorima? Pa to je upitno. Vladavina prava ne vrijedi samo za druge, mora vrijediti i za nas, dragi kolege. Nešto drugo što je postalo jasno je da se stvaraju blokovi sjever, jug, istog, zapad i, i to nije dobro za Uniju koja treba biti solidarna. Dragi kolege, solidarnost ne može i nije jednosmjerna ulica. Hvala vam, gospođa Han, za jednu minutu. Pa dobro je što smo sad izradili pregovaračko stajalište. I dobro je što podržavamo jedni druge u Europi. No pregovori tek sad počinju. Nije prihvatljivo da se smanjuju proračuni za istraživanje, za zdravlje, za obrazovanje, e, da se ne uvjetuje, da se ne zahtjeva poštivanje vladavine prava. Obavezali smo se da ćemo učiniti Europu klimatski neutralnom do 2050. E, zelenim planom, dekarbonizacija industrije, to zahtjeva e, istraživanje, podržat e, srednje mala poduzeća, prestat koristiti fosilne u energiju, Solvency EU. Ne smiju se smanjivati proračuni za te programe. Želimo jedan fond za pravednu tranziciju i neke regije su već izradile svoje planove za pravednu tranziciju. I sad je vijeće ostavila te ljude na cjedilu. To nije u redu. Trebamo zaštiti e, zaštititi solidarno društvo i solidarnu budućnost. To je naša odgovornost. Hvala vam. Thank you. One minute, Mr. Lundgren. Hvala vama, gospodin Lundgren, za jednu minutu. Hvala vama, gospođo predsjedavajuće. Ja bi za početak e, rekao da ovaj paket mjera suprotan člancima 310 i 311. Tamo e, jasno piše da Evropska unija ne smije posuđivati novac da bi financirala svoj proračun. I, naša dužnost zastupnicima ovdje je da se poštuju pravila, da se ne radi mimo pravila, nego da se poštuje ugovor e, koji smo zajedno dogovorili. Neki se tuže, ne, tužakaju se na, na, na škrte zemlje, tuže se na škrte zemlje. Ljudi, ljudi u Švedskoj umiru e, e jer čekaju e, zdravstvenu skrb predugo, čekaju operacije predugo. A naš e, premijer je, je rekao da, da možemo još više plaćati Evropskoj uniji. I sad, Europska unija osim toga hoće pravo opore, da oporezu, da dobije vlastite poreze. No, Stefan Deven, nadam se da će primijetiti što švedski narod misli o ovakvoj politici na sljedećim izborima. Izdao si Švedsku. Hvala vam. von der Leyen, Charles Michel. Eh, vor eerst gaat de Europese Unie een Hvala. E, pa Evropska unija e, će prvi put zajednički e, posuditi novac, staviti to u zajedničku kasu i staviti novac na raspolaganje zemljama kojima treba. To je korak u dobrom smjeru, naročito u odnosu na Marka Rutea koji nije htio biti solidaran prema svim tim osobama u jeku pandemije. E, kada e, vide e, dakle ta evropska solidarnost i europski semestar je omogućio da komisija u mnogo navrata ponudi e, i savjetuje države članice e, da e, snize proračun za zdravstvo. To više neće ići ako budete tražili takvo što ponovno mi ćemo se tome suprostaviti. Hvala gospodin Kastaldo. Hvala dragi kolege. Ovdje smo imali jedan pravi maraton i na kraju smo došli do povijesnog dogovora i e, unatoč tome budućnost nije sigurna. Morali smo donijeti odluku i vi ste donijeli odluku. 750 milijardi za e, e, kako bismo e, izašli iz krize. Ja zahvaljujem svima onima koji su se borili protiv ovih frugalnih. Međutim, možda je naš parlament trebao o tome odlučiti, a ne ova anakronična institucija institucija koja je suprotna volji naroda. E, jer da je naš, e, naša skupština o tome odlučivala, onda ne bismo sigurno rezali tamo gdje ste vi rezali. I 10% najbogatijih europskih građana ne bimo bili ti koji će nametnuti e, drugima svoje mišljenje. Upravo zbog toga trebamo e, tijekom konferencije o budućnosti Europe pregledati i ponovno e, proučiti ugovore Europske unije. Hvala. Gospodin Sajzer. Tu se mnogo govori o vladavini prava. Neki o tome govore što ne znaju šta to znači. Pa za mene je vladavina prava sloboda, nacionalna nezavisnost, demokracija i radi se o, o, vladavini prava. moja generacija prije 30 godina se već borila za vladavinu prava. da, da to ne bude samo nešto što, što e, ima Zapadna Europa. Mi smo se borili za to, ali hoću vam još nešto reći o vladavini prava. A, neki se žele koristiti vladavinom prava e, da bi, da bi djelovali po pravilima kojih nema, e, koja nisu dogovorena naprijed. E, žele se koristiti dvostruka mjerila da se neke hvali zbog stvari zbog kojih se druge kritizira koriste se kad se govori o vladavini prava e, ne smije se mijenjati e, način glasovanja kako bi se postigle nešto što se želi kao kad se trebalo usvojiti e, izvješće s Argentini. Ne smijemo se bojati mišljenja drugih. Optuženi se mora moći izjasniti prije nekoliko tjedana. Niste dali mađarskom eh, premijeru da, da, da, kaže što želi. Ovdje se vi ne pridržavate pravnih kriterija i, i, i dogovorenih kriterija. želite uvesti sankcije eh, čim čim dolazi do bilo kakve sumnje eh, ovo, ovo nije demokracija već se već namjeravate kažnjavati misao. Ovo je, ovo je sovjetska metoda. E, mi smo vrlo dobro upoznati e, s takvim pristupom. E, mi smo mi se nismo pokorili tom pristupu i tada nećemo ni sada. Europa je zaista zavjerila vladavinu prava. Negdje ovdje drži drugima lekcije o, o, o tome kako se trebaju svi pridržavati propisa u ime vladavine prava, no, no parlament krši svoja vlastita pravila, svoj vlastiti poslovnik 182 i 187 gdje jasno piše da glasovanje može početi tek nakon što je gotova rasprava Ovdje se rasprava još vodi, ali glasovanje već počilo Time kršimo vlastite e, vlastite propise, znači e, moramo dovesti vlastitu svoju kuću u red prije nego što držimo drugima lekcije. Gospodine Sajer, upozorila bih samo na to da će se glasovanje održati nakon e, rasprave, ne sad. Gospodin Fernando. Hvala predsjedniče. Ja kao prvo E, ovaj dogovor koji je postignut na samitu je povijesni korak u europskom e, u izgradnji Europske unije. Naš e, parlament je to zatražio upravo u svibnju. Mi smo tražili jedan instrument za financiranje sa zajedničkim E, zajmom kao i vlastita sredstva i to kako bismo došli u pomoć europskim ekonomijama. Dakle, ovaj dogovor je izuzetno važan. E, naš premijer je pregovarao u ime Španjolske i imao je vrlo važnu ulogu. Međutim, e, trebamo razmisliti o proračunu običan e, proračun. E, nije došlo do povećanja e, recimo fonda za pravednu tranziciju. Evo, u mojoj regiji imamo velike izazove. Mi želimo modernizirati našu ekonomiju. Zato nam treba bolja potpora. Međutim, što se tiče plana za oporavak, ovo je instrument koji bi trebao pomoći e, državama članicama da e, provedu svoje vlastite e, reforme. I naravno da nam treba upravljanje koje će biti potpuno legitimno, demokratski ustoličeno. Europski parlament je taj koji tu treba imati riječ, ne samo vijeće. Hvala gospodin Sežurne, hvala gospođo predsjedateljice gospodine predsjedniče. Dakle, da, radi se o, povijesnom e, dogovoru i e, ekstremnoj desnici se možda ovo ne sviđa. Ovo je naša e, povijest i ovaj dogovor zapravo pokazuje taj impuls koji je omogućio da stvorimo ovaj fond za oporavak. E, moramo pogledati što smo govorili prije nekoliko tjedana. Govorili smo da neće biti moguće postići dogovor, neki su čak i stavili veto, veto u odnosu na transfere ili e, u odnosu na zajedničko pozemljivanje i evo sad smo došli do ovog napretka, nevjerojatnog napretka za Europu. Međutim, ova e, odluka dakle je takva da želimo pozdraviti naravno ovaj povijesni dogovor, ali nemojmo zaboraviti da smo mi ovdje zastupnici europskih naroda. Mi smo ovdje 28. glas e, u ovim pregovorima i zbog toga predlažemo izmjene koje su zakonite, koje su konkretne i to za europske građane. Više sredstava za Erasmus, više za zdravlje i naravno treba nam više vlastitih sredstava koje će biti učinkovite vrlo brzo kako bismo i otplatili naš zajednički dug, gospođo predsjednice. Čuli smo e, da je trebalo četiri dana e, razgovora šefova država i vlada. E, je li to cijena za demokraciju? Nigdje drugdje se nitko nije uspio dogovoriti samo u četiri dana E, e, u odnosu na tako ogromnu svetu, svotu novca, međutim treba nam isto nekoliko tjedana pregovora sa Europskim parlamentom jer ovdje nas e, ovaj proračun angažira na sedam godina, to je isto cijena demokracija i nećemo ništa blokirati, ali biti ćemo na ovom. Gospodin Van van de Europese Toliko morate doprinijeti 30 milijardi eura eh, neto u plan oporavka za COVID. Dakle, više od milijardu eura godišnje. Imamo manjak od 15, eh, eh, odnosno 50 milijardi u Belgiji. Kako to možemo objasniti našim građanima? Da nema novca za dostojanstvene mirovine, da nema novca za tisuće obitelji koji su na rubu e, ponora, ali jako puno novca za e, djeda Božićnjaka iz Europske unije, što se više novca da političar će imati više kontrole nad građanima, stvara se ovisnost, a ljudi to nisu izabrali. Nakon 50 godina ovi eurofanatici gube sve referendume kako bi izbjegli da se države članice sve više odlučuju za nezavisnost. Sada imaju europske poreze i europski dug i tako stvaraju fiskalni zatvor iz kojeg niko ne može izaći. Ova Evropa je nešto što mi nikada nismo izabrali. Minuta, gospođa Mec. Poštovana predsjednice, u u ovom parlamentu postoji jasna većina za više solidarnost, više transparentnost, više održivosti, više Europe. Tu se ne radi o tome što ima koja zemlja i koliko ima, ali moje pitanje u što ćemo ulagati spašavanje gospodarstva ne treba ići na uštrb programa za budućnost kako možemo govoriti o budućoj generaciji, a praviti rezove u obrazovanju, kako ćemo provesti zeleni plan, a srezati proračun za pola za fond za pravidnu tranziciju, kako mogu vlade u sred pandemije praviti rezove za zdravstvo i istraživanja. A što je s našim nadama za održiviju zajedničku poljoprivrednu politiku kada se na pola reže subvencija za ruralni razvoj. Ovaj parlament ne može podupreti te rezove jer e, to znači da se ne možemo popraviti tijekom oporavka. Jednu minutu, gospodin Financa. Hvala predsjednice da ostavimo retoriku po strani. Vidjeli smo da je trebalo samo nekoliko sati da sporazum od 21. srpnja nije bio najbolji mogući sporazum i to se može reći u rezoluciji. Ali ono što vidimo da je odgovor stigao prekasno i da nije dostatan i vidimo da je problem sa nacionalnim rabatima, da su bespovratna sredstva premala, da novac stiže prekasno kada su kada se neka poduzeća i mnoga poduzeća već zatvaraju, ovo je trebao biti most za neposrednu potporu, a tu su i vlade sa uvjetima koje će nas spriječiti da donesemo slobodne odluke, da naše vlade donesu slobodne odluke, dakle taksa za digitalni sektor. To se nije rješavalo nekoliko mjeseci kao i porez na plastiku dvije minute gospođa Estaras Feragut. Hvala gospođo predsjednice. Htjela bih e, izraziti potporu i sučut za obitelji koji su izgubile svoje članove i za one koji se bore protiv ove pandemije. Sporazum je pozitivan, to je korak naprijed, ne smijemo gubiti vrijeme jer vrijeme ističe i kasnimo. Moramo odlučno, brzo djelovati, to je plan solidarnosti i kohezije za Europu. Povijesni sporazum jer nikada države članice nisu uzele zajedno dug zbog veličine. To je i korak naprijed u europskoj integraciji. Cilj je jasan da se da otvori više radnih mjesta, da se spase životi, da se ponovno izgrade Europa. Liderstvo gospođe Merkel i gospođe von der Leyen je jasno, one su obje iz kluba iz e, grupe EPP. Ali istovremeno treba ambiciozan i čvrst program reformi. U prošlosti smo mi postigli nešto slično u Španjolskoj. A sada je Europa uradila svoje i trebaju svoje uraditi države članice. Španjolska treba to slušati, generalni interes treba prevladati nad odnosima moći. Naravno, to treba trošiti za one kojima je to najviše potrebno. Drugi dio sporazuma VFO to nije zadovoljavajuće. Ne prihvaćamo rezove koje nisu opravdane. 10% rezova u zajedničkoj poljoprivrednoj politici to je apsolutno neopravdano ruralna područja ne mogu biti ta koja će platiti cijenu za ove pregovore. Vidjeli smo kako je to dobro funkcioniralo tijekom pandemije. Isto tako rezovi u Fondu za pravednu tranziciju, za obrazovanje, za Erasmus. Sve to podriva budućnost Europe. Na kraju da kažem da me doista brine vladavina prava. Potrebni su nam mehanizmi koji jamče obranu vladavine prava. Bez vladavine prava nema demokracije, bez demokracije nema Europe. Hvala lijepa. Gospođa Piri, minutu i pol. Hvala lijepo. Počet ću nečim pozitivnim. Prvo da čestitam predsjedniku Michel, predsjednici von der Leyen, na onome što su postigli sa planom oporavka. Velika većina se ovdje slaže da je to inovativno, to je ono što treba ljudima koji se sada boje da će izgubiti posao. Čestitam na tome, to jeste pogled u budućnost. Međutim, tu ću stati sa pohvalima, jer ja vjerujem da VFO nije proračun koji odgovara izazovima s kojima se trenutno suočavamo kao Europa. Nema dovoljno ambicije, nema dovoljno modernosti u tom proračunu. Predsjednice von der Leyen, ne možete biti zadovoljni time kao Europska komisija. Samo da vam dam jedan primjer. Ova kriza vodi globalno nejednakosti. A što mi radimo? Mi režemo novac za razvojnu potporu. Kolege, ono što je najvažnije, o novcu možemo pregovarati, ali ne možemo pregovarati o vrijednostima. I sama činjenica da imamo profesore prava, imamo lidere EU, imamo novinare koji imaju različita tumačenja onoga o čemu se usuglasilo Europsko vijeće po pitanju vladavine prava je loš signal. Čula sam da neki kažu vrlo je dobro da po prvi put spominjemo vladavinu prava i proračun zajedno. Ali to nije nešto na što trebamo biti ponosni to nam nije bilo potrebno prije 15 godina. Sada imamo dvije zemlje u EU koje su prema Freedom House hibridni režimi i nisu u grupi demokratskih zemalja. U ime moje stranke i moga kluba za, zastupnike, nadam se u ime većine ovog parlamenta, moramo tražiti jasnu formulaciju po pitanju vladavine prava prije nego što odobrimo ovaj proračun. Ne radi se o novcu nego o načelima. Hvala. Gospođa Čeh minutu. Urednik eh, najvažnijeg, najvećeg eh, informativnog portala u Mađarskoj je jučer otpušten eh, predsjedniče Mišel, predsjednice von der Leyen. Bez djelovanja možemo samo ohrabriti populiste, ali ovaj sporazum će biti onakav kakvim ga mi učinimo. On može osnažiti Europu ili pomoći e, protiv europskim populistima. Jasna veza između europskih vrijednosti i europskog novca je ono što treba. E, trebamo biti jasno. Nema praznih obećanja bez vrijednosti. E, ne može ići novac u, u džepove oligarha, nego treba ići u lokalne zajednice kojima je on potreban. Tražimo od komisije da budu lideri po pitanju tih obveza i njemačko predsjedništvo treba tretirati vladavinu prava kao prioritet. Inače to nije prihvatljivo za nas. Gospođa Laport, minutu i pol. Gospođa predsjedateljice, četiri dana, četiri noći e, pregovora zapravo su e, završili sa potpuno podijeljenom Europom. E, imamo ovdje jedan povijesni poraz, poraz za Europu jer je sada bilo jasno da postoje antagonizmi među Europljanima, a kao i vjerodostojnog cijelog projekta. Emmanuel Macron je rekao da francuski porezni obveznici neće ništa platiti za to. Međutim, kako kako da vjerujemo u tome? Kako možemo sa vlastitim sredstvima koje ne postoje e, e, uzeti zajam? E, i tražiti onda e, da e, to vratimo od država članica. To je u potpunosti suprotno sa člankom 300 ugovora o funkcioniranju Europske unije. To je nešto što je potpuno neprihvatljivo i potpuno suđim, osuđujem sve buduće akcije vezane za ovo. Ovdje se radi i o porazu u odnosu na prioritete. Kako ste mogli program za javno zdravstvo E, potpuno isključiti iz e, ovog proračuna. Isto tako e, kako možete nastaviti sa rebatama, čak su i povećane, a Brexit je upravo taj koji nam je trebao dati znake da trebamo prestati s tim. Nadalje, načelo subsidijarnosti. Zašto smatrate da je europski plan bolji od niza nacionalnih planova? Federalisti su zapravo ti koji imaju, koji su ovdje dobili, koji su pobjedili, a, a to je smrt za nacije. Hvala drago nam je jer e, smo izbjegli najgore, a to je nedogovor, jer to bi zapravo samo povećalo krizu kroz koju prolazimo. Međutim, kao i mnogi drugi e, zastupnici, kao mnogi drugi evropljani, moram reći da nisam u potpunosti zadovoljan. Zašto? Zato što smo vidjeli te egoizme, egoizme e, evropskih nacija imamo e, višegodišnji e, više financijski okvir koji jednostavno nije e, dostatan, a nedostatak vlastitih sredstava ne daje mogućnost Uniji da djeluje. Drugim riječima e, imamo i e, zeleni dil koji je zeleni plan koji je ovdje potpuno žrtvovan. I e, ovo zapravo sliči na jedan običan klasični plan za oporavak. Kažete nam da djelujete u hitnoj situaciji. Međutim, zapravo smo ovdje pred zidom zato što vrlo dugo i predugo ste gledali nazad umjesto naprijed i e, upravo to je ono što ugrožava preživljavanje e, same Europe. E, mi smo ovdje predstavnici europskog naroda i došao je trenutak da nas čujete, da čujete europski narod, mi smo glas europskih naroda. i VFO i plan oporavka su protivni odredbama ugovora. Vi želite zagovarati vladavinu prava, ali prihvaćate ove prijedloge. Preuzimate dug, posuđujete od naše djece, niste tražili njihovo mišljenje, će znači oni platiti cijenu, vi ste rasporedili taj dug, ali i subvencije i bespovratna sredstva. Ovako kako vi postupate, to je komunizam, ali iskreno vidjeli smo gdje vodi komunizam. A što je s vladavinom prava? Vladavina prava podrazumijeva nezavisno pravo suđe. Ne pokušavajte promijeniti društvo. Gospođo von der Leyen, predsjedniče vijeća, vi gradite socijalističku Europu. Gospođa predsjedateljice, Parlament ne prihvaća ovaj dogovor. E, to imamo iz članka 3 koji smo jutros izglasali. Naravno, solidarnost europskih naroda je nešto što smo očekivali u odnosu na ovu krizu, povijesnu krizu. Međutim, plan za oporavak je loš odgovor na pravi odgovor. Naravno, e, Evropska unija već govori o povijesnom e, trenutku. Međutim, imamo e, epidemiju koja je još uvijek ovdje sa tom povorkom e, žalosti i e, kriza koja je pred nama, ekonomska kriza, ne može, su tako velike da to ne može biti prilika E, za e, e, radost. Što ćemo otkriti? Otkrićemo da se zapravo ovdje radi o jednom federalnom pečatu jer radi se o potpuno neprihvatljivom zajmu i e, naše vlade ne žele o tome govoriti. Buduće e, e, generacije će morati otplaćivati dug koji je uzet u njihovo ime. Zapravo ovim ćemo žrtvovati cijelu Europu. Nikad nam više nije trebala autonomija što se tiče prehrambe, a zapravo smo prepolovili poljoprivredni fond. Isto tako što se tiče tiče ekološke tranzicije, isto tako što se tiče istraživanja, isto tako što se tiče zdravstva. Sve su to e, e, e, fondovi koji su smanjeni i pravi e, dogovor e, bi bio dogovor koji bi se pripremio, koji bi nas pripremio za budućnost, koji bi osnažio Europsku uniju, koji bi prilagodio e, konkurentnost Europske unije kako bi bismo oporavili našu ekonomiju, a isto tako što se tiče poreza na ugljični dioksid i to je nešto što je potpuno beskorisno jasno. E, Hvala, minutu i pol, gospodin. Gospođo predsjednice komisije, gospodine predsjedniče vijeća, danas govorimo o tome kako odgovoriti na današnje izazove pandemiju i na izazove budućnosti. Vlastiti prihodi i porezi i puno toga je potrebno i puno važnijih pitanja koja su ključna za našu egzistenciju. A ovdje mislim na vrijednosti koje nas trebaju povezivati. U mojoj zemlji, Poljskoj, poštivanje vladavine prava je predmet žive debate. Vlada stalno tvrdi da svaka veza između poštivanja vladavine prava i sredstava EU i je slaba veza i da se nikada neće provesti. Ta veza između poštivanja vladavine prava i sredstava EU koja je uspostavljena od strane EU kvalificiranom većinom morat će biti potvrđena u Europskom vijeću gdje će Poljska dati veto na sve to. Poljska će štititi svoj suverenitet. Možda to zvuči ironično, ali to će biti predstavljeno kao uspjeh kod nas kući. Gospođo predsjednice, je li ovaj narativ točan ili se možda radi o pogrešnom razumijevanju zaključaka ili o čistoj laži? Moramo dati jasan odgovor na ovo pitanje našim građanima u Poljskoj, ali i svim građanima u Europi. Hvala. Dame i gospodo, Charles Michel, Evropska unija treba ambiciozan proračun koji odgovara našim prioritetima srednje mala poduzeća, inovacije, obrazovna politika, no nažalost nije ništa ostalo od tih eh, ambicija, to se nije odrazilo na proračunu. Europa koja se zalaže za inovacije, za zaštitu klime, za to se nije izdvojilo novac, ali za poljoprivredu da. Zašto? Zašto? Kamo su nestale ambicije, e, želja da se reformira? E, zašto da se nismo okrenuli budućnosti? E, kako ćemo osigurati blagostanje u Europi? Ne, ovo će se treba doraditi i ne možemo to postići e, zajmovima, zajmovima i zaduživanjem. To ne ide. I zato je ovaj odnos između bespovratnih sredstava i, i, i dugova dobar. I to su i zelene vlade podržale u vijeću gospodine Lamberts, da, da, vraćanje novca, da, to je signal za dobre investicije i za reforme. Više reforma, to treba Europi. Radi se o jedinstvenom odgovoru na povijesnu krizu i, kad, i zbog toga se zadužujemo. Minuta i pol, gospodin Rinaldi. Hvala predsjednice. U posljednjih 20 godina Italija je neto platiša u Europskoj uniji naročito ako pogledamo matematiku uključujući neposredne i posredne doprinose za potporu zemljama koje su, se muče financijski. Ako to pogledamo i jasno, bez plavih naočala, možemo vidjeti da u cijelom programu Next Generation EU će i dalje biti neto platiša čak i na uštrb naših poduzeća i ljudi onih koji su se tako trudili i radili za našu zemlju. Dakle, tu vidimo ogromne prednosti za Italiju, tako je barem rečeno, ali ako vidimo da imamo neto uvoze i imamo poduzeća koje su bila u porezkim oazama, možda neki trebaju pogledati svoju zemlju prije nego što loše govore o mojoj zemlji. Ako neka zemlja ne može platiti dug, tko će platiti taj dug e, u okviru Next Generation EU? Hvala, gospodin Gojking, minuta. Ich habe am Wochenende wie viele von mm, ovog vikenda sam naravno pratio sastanak na vrhu kao mnogi od vas i Ostao sam šokiran. Zar vladajući u Europi to nisu čuli? države članice same e, ne mogu opstati u globaliziranom svijetu. Nacionalne države ne mogu same prevladati ovu krizu. Ovaj kompromis ima i prednosti nedostataka. Nedostataka u zato što nije usmjeren na ljude u Europi. I zato što se rezalo u programima za budućnost. To nije u redu. Ja se pitam, jesu li vladajući zaboravili aplauz ili ga nisu čuli? ljudi koji, koji rade u zdravstvu, na primjer, e, e, e, oni koji su pogođeni ovom krizom, kamo je nestala pomoć njima? I to moramo ispraviti. To smo dužni građanima Europe. Inače ćemo krenuti u jednom smjeru u kojem ne želimo ići. Ljudi moraju osjetiti da im želimo pomoć.

na svim ovim intervencijama koje sam čuo od vas zastupnika i zahvaljujem e, parlamentu, cijelom parlamentu e, na vizionarnoj ulozi, e, ulozi motora, generatora. Htio bih reagirati u odnosu na neke stvari koje smo čuli. Prva stvar koju sam čuo i mnogi od vas su to spomenuli, to je odlučnost. Odlučnost da ovaj put djelujemo brzo i snažno. Moramo se sjetiti financijske krize koja je upravo pokazala da kada presporo reagiramo i premalo da je onda račun još viši. E, u nekoliko tjedana e, smo se uspjeli mobilizirati i komisija je uspjela e, uvjeriti 27 država članica i nacionalnih skupština da odu dalje, da budu aktivni i da se usude sa ovom jednom formulom koja u potpunosti i znatno mijenja europski projekt sa ovim e, VFO-om, ali isto tako sa e, ovim e, fondom za oporavak koji će promijeniti način na koji ćemo biti solidarni. Europa je odlučila da se ponovno e, e, pokrene debata o vlastitim sredstvima. Ovaj put smo krenuli korak dalje i to je veliki korak dalje i jako mi je drago što se to dogodilo. Možemo sada nastaviti zajedno sa Europskim parlamentom i e, sa nacionalnim skupštinama kao i sa Europskim i sa vijećem jer pitanja poreza vezana za digitalne e, poreze, zelene tranzicije. Međutim, e, e, sve su to pitanja o kojima trebamo razgovarati, ali zajedno sa Europskim parlamentom, jer svi europski građani moraju u tome sudjelovati. Ovaj akt, ovaj deal, to je zapravo prvi korak. Pred nama je još puno, puno rada, puno energije trebamo okupiti kako bismo E, od ovog slova na papiru, e, od ovog dogovora e, do kojeg smo došli u vijeću kako bismo ga pretočili u pravi, u dijela, u pravi život. Ne radi se samo o novcu, radi se i o vrijednostima, o načelima i o orijentaciji. Orijentaciji koju želimo dati tom Europskom parlamentu koji nas okuplja, koji je jedinstveni projekt 450 milijuna građana iz 20 27 različitih e, e, zemalja koji su okupljeni zajedničkim vrijednostima, zajedničkim e, projektom. Mi dijelimo ovu našu humanost i to je jedna od lekcija COVID-19. I zadnje, čuo sam i ekstremističke stranke vi ste izabrali mržnju, izabrali ste odvajanje, odbacivanje. Međutim, mi, biramo toleranciju, od, otvorenost, okruženje. Ovo je tužan dan za nas, za vas, a divan dan za nas, za nas, za Europu i za budućnost Europe. Hvala predsjedniče i na vašem sudjelovanju danas na ovoj izvanrednoj plenarnoj sjednici. Nastavljamo s našim govornicima. Gospodin Rangel, imate riječ. Minuta i pol. Dakle, da kažem direktno predsjedniku Mišelu da čestitam vijeću na ovom povijesnom sporazumu, ali ironično je da kada napokon imamo stvaran pravi europski novac, da ćemo ga trošiti u osnovi u nacionalnim omotnicima i na nacionalne programe, a ne na veliki program za cijelu Europu. Ovo je ozbiljna kriza, zdravstvena kriza s kojim se suočavamo i svjedoci smo da oni koji su bolesni i dalje mogu umreti, ali ovo je gospodarska i socijalna kriza koja je vrlo ozbiljna. Stoga je bitno reći da se radi o povijesnom sporazumu, ali postavlja se pitanje kako ćemo točno ovo provesti nacionalne vlade nemaju nikakvu ispriku, one imaju sve u svojim rukama za odgovor na krizu, za građane, radnike, poduzeća. Što se tiče VFO, razočarani smo, razočarani zato što nemamo veliki zdravstveni program i zato što nemamo dovoljno za istraživanja i Erasmus plus. I stoga u Europskom parlamentu se zalažemo za to da će taj program ovisiti o o integraciji u VFO. Da kažem nešto o kolegama socijalistima iz Portugala koji su govorili o konferenciji o budućnosti Europe. Ali moramo shvatiti da je premijer Portugala nerado to prihvaćao i nije, nije se borio za to. Hvala gospodine predsjedniče. Europa je suočena s velikim izazovima koje moramo zajedno riješiti. Treba nam e, modern, dugoročni proračun u kojem se prioritera ravnopravnost spolova i klima i fond za oporavak zbog sadašnje krize. I jasno je da treba izdvojiti sredstva za zelenu tranziciju, za to mi je jako drago što su šefovi država i vlada nakon pet dugih dana uspjeli postići sporazum o dugoročnom proračunu i o e, paketu mjera za oporavak. To je povijestan uspjeh. I tu se naravno mora nešto i dati kako bi se nešto dobilo i, i stajališta u zemljama članicama se razlikuju i to je tako i ovdje. Treba nam Europa koja je predvodnik kad se radi o zaštiti klime, koja se zalaže za ravnopravnost e, i koja brani vladavinu prava u svim zemljama članicama, ne u 25 zemalja članica, niti u 26 zemalja članica, nego u 27 zemalja članica. U svim njima se treba E, braniti vladavina prava, samo na taj način možemo izgraditi čvrstu uniju za buduće generacije. Zašto to radimo? Pa ja, ja to radim za svoju djecu i, i, unuke i, i budući naraštaj. Hvala vam. Honorevole Pislaru Pre... Uvaženi zastupnik Pislaru, izvolite, imate jednu minutu. Hvala gospodine predsjedniče, predsjednice Ursula von der Leyen, poštovani kolege, čuli smo što žele lideri EU. Sada je naša uloga ovdje da razgovaramo o tome što žele građane, a naročito da vidimo što želi sljedeća generacija. Jer smo dali to ime, to promičemo, ali ne slušamo tu generaciju. Vidimo Erasmus+, plus, Obzor, Digitalna Europa su ostavljeni bez sredstava ili su srezana sredstva. 90% Next Generation EU će financirati instrument za upravljanje i otpornost kao suizvjestitelj za taj eh, dosje moram reći da će taj instrument za oporavak i otpornost biti instrument za sljedeću generaciju. Ja ću zagovarati to da imamo stup za eh, mlade i djecu mi ćemo popraviti i pripremiti Uniju za budućnost samo ako uz nas bude buduća generacija. Ne samo da plaćaju račune, dakle, za našu djecu, da njima kažem da će parlament biti njihov glas. Uvaženi zastupnik Zlotovski, imate minutu, izvolite. Mikrofon. radili sada. Predsjedniče, Europsko vijeće je postiglo težak kompromis za novi proračun, proračun koji je važan da bi se naše gospodarstvo oporavilo od krize kroz koju smo prošli. I na tome čestitam svim članovima vijeća. Mislim da je naš premijer naročito odigrao pohvalnu ulogu. Puno je kritičkih glasova po pitanju zaključaka vijeća. Mislim da su oni malo licemjerni i da pretjeruju. Ovdje govorite o mehanizmu za zaštitu vladavine prava. Ali e, to je instrument koji nije uključen u ugovor, a cilj mu je da se utječe na unutarnje pitanje država članica. Ali činjenica je da svi novi zakoni koji se osvajaju u Poljskoj su zakoniti sukladni ugovoru i Poljska je zemlja koja se temelji na vladavini prava, ali nema sumnje po tom pitanju. one mnoge u ovom parlamentu bi htjeli iskoristiti instrument za vladavinu prava da bi izvršili pritisak na premijere ili vlade kojim se ne sviđaju. Poljska na egzemplaran način koristi sredstva EU sukladno ugovorima i to treba biti jedini kriterij koji se treba koristiti u budućnosti i vijeće je odlučilo na temelju toga. Nadam se da parlament e, neće pokvariti te rezultate i da neće iznijeti nerazumne zahtjeve. Evropljeni danas trebaju suradnju više nego ikad prije. Gospodin Peters, minuta i pol. Hvala lijepa. Predsjedniče, predsjednice Europske komisije, dame i gospodo, Proteklih nekoliko dana je napravljen veliki iskorak, obvezivanje šefova država i vlada po pitanju VFO i plana oporavka znači da sada ponovo možemo ulagati u naše proračune i oporavak. Plan oporavka koji se sastoji 360 milijardi za zajmove, 390 milijardi za bespovratna sredstva, znači da svi mogu imati korist. Zajmovi e, znači da svi mogu koristiti ta sredstva za oporavak, ali e, time zadaća nije izvršena. Postoje veliki rezovi za istraživanje i razvoj e, trenutno moramo dati prioritet e, pronalaženju cijepiva protiv covida a i istraživanja za borbu protiv raka. Moramo nastaviti istraživanje u tim područjima Erasmus+. Plus. E, tu je došlo do rezova i isto tako na polju obrane. Bez e, suradnje na polju obrane EU ne može biti nezavisna. Imamo drugi val korone sada i sada počinjemo pregovore parlament sa drugim institucijama, nemamo dovoljno vremena, ali mogu reći da bi sporazum mogao biti bolji i mora biti bolji. Gospođa Jongerius, minutu. Mi smo bili predvodnici skupine štedljive četiri zemlje i situacija je trebala biti drugačija, ali smo zadovoljni što imamo sporazum. Ne možemo se boriti protiv krize samim. Dobro je imati jedinstvo i to pokazuje dodanu vrijednost Europe vizavi ostatka svijeta. Međutim, proračun koji je sastavljen tu nema puno nekih novina, nema novih prioriteta. Tu su mladi, nezaposlenost, e, klima, zdravlje, e, znanost. To više nisu prioriteti. Propustili smo priliku koju nam je pružila kriza sa koronom. Imamo tu slabu vezu između sredstava EU i vladavine prava. Dakle, na dobrom smo putu, ali tek smo počeli. Hvala. Gospodin Knotek, minuta. Hvala gospodine predsjedniče što ste mi dali riječ. Sporazum Europskog vijeća nam daje nadu da ćemo biti sada snažniji u ovoj situaciji. Lideri EU su odigrali svoju ulogu i zaslužuju našu zahvalnost. Trebamo spomenuti da sve institucije EU trebaju igrati ulogu u, u potpore ovome i zadržati potporu e, javnosti. Kao koordinator za rege ne želim smanjiti doprinos za fond za pravednu tranziciju. Pozdravljam je snaženje kohezijske politike. To je politika koja otvara nova radna mjesta. Zahvaljujem gospođi povjerenici Ferreri koja je odgovorna za koheziju, ona je sjajno radila i u zaključku da kažem da europska sredstva koja se trebaju koristiti za mjere za borbu protiv klimatskih promjena trebaju biti otvorena za sve moguće tehnologije, uključujući i nuklearnu energiju. Hvala. Hvala. Gospodin eh, Resur, minuta i pol.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

kako imati više e, novca e, za sve što nam treba, a da ne tražimo više od toga e, od nacionalnih proračuna. Što se tiče digitalne, to su 2 milijarde. Što se tiče poreza na plastiku, to su pet milijardi. Ono što će nam najviše novca donijeti, to bi bio porez na financijske transakcije. O tome trebamo postići sporazum i to ove godine. Unatoč Brexitu, unatoč krizu, takav je jedan porez na financijske E, transakcije bi svake godine donijela 5 milijardi. Parozo komisija je predložila jednu direktivu i e, unatoč Brexitu od toga dobijamo 5 milijardi svake e, godine. To je nešto što bi moglo doprinijeti financiranju zdravlja, klime i to je prijedlog socijaldemokrata. Vijeće je rekao da je reklo da je to prioritet. Njemačka je isto to rekla, drago mi je, jer ja sam izvjestitelj za proračun 2021. i kao građani ne mogu prihvatiti proračun ako nemamo dogovor o TTF-u, drugim riječima porezu e, na e, financijske transakcije, jer nam treba proračun koji može pokriti sve ove važne stavke. Hvala, Sofija. Prije nego što e, krenem, moram reći da mi je stvarno žao što su e, e, što su čelnici e, komisije i vijeća napustili parlament prije kraja rasprave. Rasprava je vrlo važno i ja bi očekivala da svi ostanu do kraja. Drage kolege, danas je rođendan. Rođendan Europske zajednice za čelke i za ugljen. E, upravo je sporazum u e, Parizu dao mogućnost e, toj zajednici da uzima zajmove i da donosi odluke u odnosu na proračun zajedno. Ti su čelnici u ono vrijeme znali kako donositi odluke, a danas trebamo odlučiti o tome kako izgraditi bolju europsku budućnost. Radi se o izvoru izboru između e, dobre i loše, e, nove i stare Europe. E, rebate, to su zapravo to je stara Europa iz 84. To je datum rebata. Investicija u budućnost, to je nova Europa. Evropljani su e, glasali na europskim izborama e, i e, nadali su se u bolju europsku budućnost. Parlament ima moć i dužnost da iskoristi to povjerenje. Da, imat ću u vidu ovo što ste rekli. Hvala. Hvala, govorniče Hvala predsjedniče. Hvala što ste e, vodili e, brod tijekom ovih, ove oluje koja je trala pet dana. Ovo nije savršeni dil. I upravo zbog toga će Europski parlament e, pokušati učiniti ovaj dil savršenim možemo se upitati kako ćemo izaći iz krize, a istovremeno e, smanjiti, e, kako to možemo učiniti ako ćemo dati manje sredstava u zdravlje. ili ako ne budemo davali za klimu. Što se tiče e, Erasmusa, borit ćemo se da on dobije dostatna sredstva. Ono što ovdje činimo ima puno više vrijednosti. Europski parlament morao je čekati 600 dana da dođemo do ovog dogovora, a danas smo spremni da sve učinimo kako bi ovaj dogovor bio što bolji. Ne možemo zaželjeti laku noć djeci ako im ne obećajemo istovremeno i bolju budućnost, bolje sutra. Nemojmo to zaboraviti tijekom ove krize. Nemojmo smanjiti omotnicu kohezijske politike. Upravo zbog toga parlament postoji. To duguje svojim građanima. Hvala što ste mi dali riječ. Dakle, zajednička kasa, zajednički e, dug kako bismo izgradili budućnost. Ove reforme su ovdje upravo za evropske građane. Mi ćemo e, izgraditi otporniju industriju, bolji rast sa konvergancijom E, naučili smo iz grešaka, iz povijesti. Ne radi se o tome da treba e, spasiti jednu ili drugu zemlju. Treba spasiti cijelu Europu. Zato nam treba kolektivna ambicija. E, nije bilo lako doći do ovog fonda za oporavak. Morali smo platiti visoku cijenu s obzirom da e, sada imamo e, zapravo e, skromni proračun, pa tražimo proračun koji će biti na razini izazova koji su pred nama sa proračunskim omotnicama koje će odgovarati očekivanjama naših građana. Hvala dame i gospoda. Prije sedam mjeseci otkrili smo jednu novu stvarnost. Pred očima smo vidjeli e, ovaj virus i njegov strahoviti učinak i ušli smo u nešto u jednu potpuno nepoznatu sferu. E, virus e, se širio brzinom e, kom se širio i strah u svim državama Europske unije izgubljeni su životi. Strah je još uvijek dalje moramo se mobilizirati, mobilizirati škole, e, mobilizirati tvornice kako bismo se borili protiv virusa. Međutim, Europa nije stala. E, znamo e, da trebamo se boriti protiv populizma i to tako što ćemo djelovati. Ti populisti koji su govorili o kraju Europe vide sada da to nije, da tome nije tako. Što se tiče o poreza na financijske transakcije, e, ta odluka je veliki korak za budućnost. E, što se tiče e, odluka, e, one nisu uvijek najbolje. Ovaj program e, Next Generation EU nije e, više na svojoj razini i zahvaljujem Danielu Erakliju na njegovoj viziji. Gospodin Bulman, imate jednu minutu. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče vijeća, e, pa mi smo jako zabrinuti što se tiče naše budućnosti i naše odgovornosti. Ovaj oporavak, fond za oporavak, e, tu nema ništa za humanitarnu pomoć i također su napravljeni rezovi na području razvojne suradnje. Gdje je tu solidarnost? U situaciji gdje naši partneri zaista trebaju. To trebamo ispraviti. Mi socijaldemokrati radimo na poboljšanju ovih programa za gospodarski oporavak i obnovu. I stvorili smo preduvjete za to u Njemačkoj i u Europi. No, prava građana u Varšavi i u Budimpešti, e, e, ta prava e, nisu na prodaju. E, ni danas, ni sutra, niti kad budemo glasovali o višegodišnjem financijskom okviru. E Hvala, gospodin Karas, e, minutu i pol. Dame i gospodo. Hvala, gospodine predsjedniče. Dame i gospodo, ovaj kompromis u vijeću je početak pregovora u parlamentu. I to će biti važni pregovori jer renacionalizacija, nedostatak odgovornosti za budućnost i e, niz najava uz uvjeta se odluke donose jednoglasno nije dovoljno. Europska unija nije bankomat. Ovo nije sajam Vašar, želimo osnažiti demokraciju, želimo biti zajednica e, koja se temelji na vrijednostima i dalje. E, ne smijemo popustiti e, potrebna nam je hrabrost, dostojanstvo i govor predsjednika Mišela ovdje se razlikuje od priopćenja u vezi o, iznosu fonda od 750 milijardi. Ali, nažalost, se taj novac neće ulagati u europske projekte, nego će koristiti zemlje članice za svoje projekte. Europski parlament e, zastupa stajalište da se odluke jedno mogu donositi sa parlamentom. Nećemo dozvoljavati da se rade rezovi u obrazovanju, istraživanju, sigurnosti, klimi i što se tiče investicija u socijalnu koheziju. To nećemo dopustiti. Također moramo izraditi plan za vraćanje novca s konkretnim detaljima. To moramo učiniti kako bismo osnažili evropsku demokraciju. onorevole Angel, prego mark un minuto. Hvala, gospodin Mark Angel, sa jednu minutu. Moramo pronaći rješenje na ovu krizu bez presedana. Sporazum je dobar. E, EU sljedeće generacije se sastoji od bespovratnih sredstava i od zajmova i to je dobro. Bolje nego mm, nego što je bilo 2008. No moramo učiniti Europu socijalno pravednijom i, i, i moramo se boriti protiv klimatskih promjena i tu je vijeće podbacilo ne prihvaćamo rezove u programima okrenutima budućnosti ne prihvaćamo ovo pregovaranje o, poštivanju vladavine prava, o tome nema pregovora. E, zaista e, je žalostno što nisu ukinuti rabati. E, u, mi, zastupnici Evropskog parlamenta, jedno direktno izabrano tijelo ćemo glasovati za rezoluciju i pozdravljamo fond za oporavak, ali VFO nije dovoljan. Nije dovoljan ni što se tiče e, financiranja naših prioriteta, ni zaštite vladavine prava. Evropa je zavrijedila bolje od ovoga i više od ovoga. Hvala gospođa Marija Spiraki za jednu i pol minutu. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče čelnici Evropske unije su napravili veliki iskorak. Sad trebamo vidjeti kako ćemo ozeleniti jedinstveno tržište, učiniti ga digitalnim i otpornim i tržište i naše društva. Mi, Europski parlament, ne prihvaća međutim ovaj kompromis koji je postignut. E, isplaćivanje sredstva mora biti uvjetovano poštivanje vladavne prava. E, ne prihvaćamo rezove na području zaštite e, okoliša, borbe protiv klimatskih promjena i obrazovanja i tako dalje. Došlo je do tenzije s Turskom, Turskom koja želi postati zemlja članica Europske unije, no to no Turska ugrožava suverena prava Grčke. Turska polaže određeno pravo na grčki teritorij i Turska također reagira nekorektno u libijskim vodama e, prema Francuskoj i sad je također pretvorila Hagia u džamiju. Mi ne prihvaćamo da se dovode u pitanje suverena prava država članca zaista je došlo vrijeme da Europska unija igra odgovarajuću ulogu na međunarodnoj razini. Ne smijemo biti popustljivi prema Turskoj i time podkopat e, međunarodni položaj Europske unije. Hvala vam, e, zastupnica Toja, izvolite. Hvala vam, ovaj sporazum je povijesan sporazum jer e, je okrenut budućnosti. Pridjelili smo se za budućnost, za solidarnost među zemljama članicama, za odgovornost, e, da postupimo zajedno sa zajedničkim instrumentima. Ne radi se samo o gospodarskoj krizi, nego o, o, o zdravlju, o radu, da da zaštitimo i socijalnu dimenziju Europe, jer ako posrne jedna zemlja, mogu posrednuti i druge, jedna po jedna populisti u Italiji vjeruju da su jaki, ali e, nemaju argumenata protiv Europe. E, no, e, razočarani smo s nekim stvarima. E, ne samo mi, mnogi e, E, razočarani smo VFOM Nije mi jasno kako se rade rezovi u obrazivanju kulturi, e, u istraživanju. Sporazum na kojem smo mi radili sa, sa znanstvenom zajednicom, sa istraživačima, oni se pitaju, oni su se već prije pitali kako će preživjeti i, znamo da, da naši životi, naši gospodarstva ovise o, o, istraživanjima koja se sad provode. Mislim na, na, na lijekove, cjepiva i svi koji rade u zdravstvu, istraživači. Plaće su im premale, a oni su cijelo ovo vrijeme, svo ovo vrijeme e, radili, radili i, sad mi moramo nešto učiniti za njih. E, e, zahvalni smo vam na ovom rezultatu, no Evropski parlament mora međutim poboljšati rezultat sa VFO. E, hvala vama. Sad ću dati riječ e, komisiji e, za odgovor. Hvala vam gospodine predsjedniče. Dami i gospodo, od srca bih vam se zahvalio što ste sazvali ovo izvanredno zasjedanje i znam da su neki od vas prekinuli godišnji odmor kako biste mogli doći ovamo e, i svakako je važno da sad počnemo raditi na oporavku brzo mm, vijeće dugo, trebalo dugo vremena da se dogovori no e, e, sad je pao dogovor i smatram da su vaše kritike što se tiče pogotovo što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira da, pa nadam se da će se te, stvari moći poboljšati u pregovorima, pogotovo kad se radi o područjima koje, koja se ne mogu dopuniti sredstvima iz eh, EU sljedeće generacije. Mislim na vanjsku politiku. Često smo ovdje spominjali kako je važno biti aktivan eh, što se tiče našeg susjedstva, Afrike i kako bi riješili pitanje e, migracija, ali i s obzirom na, na, na i cijepivo koje treba također staviti na raspolaganje tim dijelovima svijeta. I zato mm, mislim da ima prostora za poboljšanje u tom pogledu. Više vas se osvrnulo na vladavinu prava. Gospođa Piri, mislim da je spominjala razna tumačenja. Da, pa da, e, svi se vrate doma i, i prikažu stvari kako kroz prizmu e, kroz vlastitu prizmu. No, dobro je što je, e, imamo svi na papiru i sad trebamo to pretočiti u zakonodavstvo i, i to će biti konačni rezultat ovog sporazuma. Što se tiče vlastitih e, sredstava, bih se zahvalio na vašoj čvrstoj odlučnoj podršci i jasno je da smo mi tu morali gledati kako da prikupimo ovaj novac, ali sad i kako da ga vratimo. I komisiji je povjeren taj zadatak da razmotri razne mogućnosti vlastitih sredstava i parlament ima neke ideje isto u tom pogledu i morat ćemo procijent postojeće potrebe, neki izvori prihoda se mogu e, iskoristiti brže, e, za druge će potrajati više vremena. Mislim, na primjer, na ovaj e, mehanizam za graničnu prilagodbu emisije ugljika. To, to su je, na primjer, pitanje koje je dosta složeno i pravno gledano, no komisija je svakako čvrsto odlučna da čim prije iznesu, iznese prijedloge o tome. I to što je postignuto u ova četiri dana e, su mnogi od vas opisali kao povijesan uspjeh i to je to uz, uz sve nedostatke. No, ja već deset godina e, radim s ovim pitanjima i prije deset godina e, kad se dogodila financijska kriza i eurokriza, Europska unija nije uspjela reagirati ovako brzo kao sad. Moramo to isto imati u vidu i jasno je da su potrebe i, i pravo Europskog parlamenta da se uključi u proces donošenja odluka i što se tiče pitanja kako će se sredstva koristiti u narednim godinama. No volio bih da, da brzo donesemo odluku e, vrijeme teče i ne smijemo zaboraviti da nakon odluke Europskog parlamenta još 23 parlamenta trebaju ratificirati tu odluku. To je proces koji traje više mjeseci. Nadamo se da će se taj postupak moći ubrzati koliko je to moguće e, kako bismo mogli pomoći građanima i poduzećima već e, početkom iduće godine, a ne tek sredinom ili krajem iduće godine i Zbog toga nam treba europska solidarnost. ponovno vam hvala. Hvala vama, gospodine povjereniče. E, time se završava ova rasprava, a ove izvanredne sjednice. Sljedeće zasjedanje će biti u rujnu, dragi kolege. E, ovo je bio poseban trenutak našim životima i i, zahvalio bih se svima ovdje, svim političkim klubovima, zastupnika, administraciji, e, predsjednik parlamenta se zahvaljuje i prevoditeljima. Ovi mjeseci su zaista bili izvanredni i zahvaljujući doprinosu svih uspjeli smo nastaviti s našim radom. I, zahvalio bih se svima vama na, na eh, vašim žrtvama, na vašem strpljenju. Eh, vi ste svi željeli više, no mi smo činili koliko smo mogli s onime što nam je bilo na raspolaganju i sad ćemo mi nastaviti naš rad. parlament će nastaviti eh, svoje aktivnosti i opet ćemo se vidjeti u Strasburu, u našem gradu. Veselim se ponovnom viđenju. Hvala vam. Hvala Hvala.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 free coke. dag peter.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

inteligentni